Bon, mes chers collègues, on va, on va y aller. Si vous êtes d'accord. Dobro jutro, kolege. Možemo početi s radom. Zauzmite mjesta. Donc on va d'abord euh, adopter leur... Najprije ćemo usvojiti dnevni red. Potičam vas da će danas poslije podne sastanak započeti u 14.30. Dakle, u 14.30, a ne u 15 sati. Prema e, novim pravilima, utorkom i srijedom će se od sada sastanci održavati od 14.30 do 18.30 Završit će se dakle isto vrijeme kao i do sada, ali nećemo moći raditi pola sata dulje, nema produžetaka, jer prevoditelji će morati otići. Inače, danas e, poslije podne započet ćemo odmah glasanjem u 14.30. Među ostalima jedno vrlo značajno glasanje o tehničkim mjerama. Ne znam imate li primjedbi na dnevni red nema, pa smatram dnevni red usvojenim. Dakle, tradicionalno je već da se usvoje u ovom času zapisnici prethodnih sastanka naka 25. rujna i 9. E, i 10. listopada. Ima li primjedaba? Nema, pa se ovim oni odobravaju. Prelazimo da, dakle, sada odmah na dnevni red. Radi se o održivom, održivom e, upravljanju vanjskim flotama. Europski parlament je u prvom čitanju ove godine usvojio pravilnik o e, pravilnik dakle o upravljanju vanjskim ribarskim flotama iz je gospođa Lina Uh, nakon toga uslijedilo je tri sastanka trijaloga, a naš je e, odbor 12. srpnja ove godine velikom većinom taj tekst usvojio. 17. E, listopada ove godine vijeće je također tekst usvojio. E, svi ti tekstovi usvojeni na vijeću su prevedeni na sve europske jezike i poslani su parlamentu, a danas ćemo govoriti o tome e, kako bismo mogli preći na druge e, čitanje. I e, svi amandmani mogu se uložiti do danas u podne. Dajem odmah riječ izvjestiteljice Lineje Engstrom. Hvala lijepa, Alan. Ovo su dakle zaključci o, konačnom sporazumu o održivom upravljanju europskih e, ribarskih flota. Moj zadatak sad da vam kažem gdje je parlament nešto dobio, gdje je izgubio. Za početak moram reći da je komisija imala vrlo dobar prijedlog za vrlo sve vrste ribolovnih aktivnosti vanjskih flota što je dakle bilo vrlo pozitivno i bili smo jako zadovoljni da je vijeće s nama podijelilo te ciljeve. Ima nekoliko pozitivnih aspekata koje je postigao parlament, dakle o održivosti ribarstva na e, otvorenom moru, a isto tako kad se radi o privatnim ugovorima. Imamo također e, što se tiče E, unajmljivanja e, e, brodica puno stroža pravila. Isto tako sada smo se više uskladili s time kada se može zabraniti ribarstvo stranim stranim brodicama iz trećih zemalja ako im komisija da crveni karton. Dakle, svi ti planovi koje smo tražili jesu e, održivo, e, održiv ribolov i isto tako da se treba unaprijed obavijestiti država članica zastave e, o ulovima i to je dakle bilo pozitivno ali imali smo naravno i vrlo spornih rasprava i kao i uvijek kada god se pregovara postoje neki ciljevi, važni ciljevi koje nismo u potpunosti ostvarili. Parlament je tražio transparentnost. Htjeli smo znati tko ime e, vlasnika i e, korisnika, e, ali niti komisija niti vijeće nas nisu na tome podržali. Nismo uspjeli, međutim, postići zaključak da će se podaci prikupljati, prikupljat će ih komisija, međutim, neće se javno objaviti. Možda se sjećate kriterija e, kojim se omogućuje nekoj brodici da dobije dozvolu za ribolov. Međutim, znate da ta E, također negativno se to definira. Parlament je htio da e, se ako je neka brodica prekršila u godini prethodnom koja je prethodila izdavanju dozvole neka pravila da joj se ne da dozvola ribarstvo, ali nismo to uspjeli postići i mi smo se morali povući. Parlament je također eh, htio da komisija ima više ovlasti da eh, da eh, povuče dozvolu, dakle da komisija ima više ovlasti u tom smislu. Međutim, nismo uspjeli vijeće u to uvjeriti. To je bilo vrlo važno za parlament. Međutim, sada kao i uvijek, odgovornost je na državama članicama i to je cilj kojeg nismo postigli. Uspjeli smo sročiti kompromisni tekst, ali e, se ne vidi iz njega da li komisija ima jasno pravo da povuče dozvolu ili nema. Dakle, govorimo o ozbiljnoj situaciji kada komisija može povući dozvolu, međutim nije sasvim jasno kako bi to trebalo funkcionirati. To drugim riječima znači da parlament mora dobro pratiti situaciju kako bi omogućio komisiji da to napravi i kako bi se stvorila jednaka pravila za cijelu europsku e, ribarsku flotu koja također izlazi iz e, europskih teritorijalnih voda. Dakle, to je vrlo važno. To sam vam dakle htjela nabrojati pozitivne i negativne aspekte za Europski parlament. Moram također reći da sam izvrsno surađivala s izvjestiteljima u Sijeni kojima se puno zahvaljujem, kojima puno zahvaljujem. I moram reći da sam jako zadovoljna rezultatom jer nismo uspjeli postići sve, ali puno smo toga postigli. Hvala. Hvala lijepa vama, Linea. A sada dajem riječ i izvjestiteljima u sjeni. Najprije e, Pako. Pa mislim da je izvjestiteljica već sve dobro objasnila. Postojale su neka različita mišljenja među nama, ali uspjeli smo postići konsensus. Ovo je to vrlo važno za zajedničku ribarstvenu politiku i e, za europsko um, ribarstvo kao i za Galiciju. Nakon um, pregovora sa vijećem uspjeli smo e, postići puno jer radi se o vrlo složenom dosjeu. Hvala puno izvjestiteljici na jako dobroj suradnji. A sada Ricardo. E, moram reći da je Linea vrlo dobro objasnila ovaj postupak. E, gospodin Milan Mon je to ovdje i potvrdio. Neću ponavljati sve što je do sada rečeno. Ono što moram dodati je da smo počeli raditi na temelju e, teksta koji je bio prevično obiman i značajan bilo je razlika, ali na kraju je tekst do kojeg smo došli postao interesantan, možda je čak sada i nekako solidniji. Nismo naravno postigli sve što smo htjeli. Osobno sam promijenio mišljenje kada se radilo o kriterijima e, koji su bili potrebni ili pak kriterijima za izuzeće nakon što sam pročitao e, odluku revizorskog suda. Naime, revizorski sud pokazuje da ćemo stvari napraviti na uštrb flote koja radi e, na ispravan način. Čestitam izvjestiteljici gospođe Enstrom i e, zahvaljujem drugim izvjestiteljima u sjeni. Radili smo konstruktivno, dobro smo surađivali i uspjeli smo postići dobar rezultat. Podsjećam također na ulogu vijeća koje je za vrijeme malteškog predsjedništva vrlo dobro radilo, predvodio je radove Richard Beloka. Mislim da je rezultat dobar, glavno da sada dođe do pozitivnog i konačnog rezultata. Hvala sada Peter van Dalen. Ne. Hvala. Evo, ja ću vrlo kratko zahvaliti izvjestiteljici. U osnovi radilo se o složenom izvješću, ali ono što su pridonijeli svi klubovi omogućili su da smanjimo naše brige i morali smo izvjeći našim ribarima da imaju dvostruke probleme. Ne, sada smo uspjeli postići jedan pragmatičan rezultat, tekst koji će se puno učinkovitije i bolje moći primjenjivati. Čestam izvjestiteljici svima koji su surađivali na tom izvješću. Hvala. Jel se netko još javlja za riječ? E, ne, Roza je tu bila malo prije, međutim je otišla. Hvala onda svima. Želi li netko iz Europske komisije uzeti riječ? Podsjećam vas da ćemo sporazum staviti na glasanje danas poslije podne u 14.30, a na plenarnom zasjedanju e, bit će na dnevnom redu u prosincu. Prelazimo se na sljedeću točku dnevnog reda o sektoru akvakulture koja treba biti održiv. E, sadašnja situacija i e, budućnost. Europska pučka stranka dobila je ovo izvješće na vlastitu inicijativu. Carlos Intergeis je imenovan za izvjestitelji. i e, Carlos Iturgeis će odmah dobiti riječ. puno hvala. Predsjedniče, hvala Alen. Kao što ste upravo rekli, radilo se o prvoj razmjeni mišljenja sa svim članovima odbora. Po mom mišljenju, kao i po mišljenju odbora za ribarstvo, radi se o temi koja je vrlo važna za sektor ribarstva u Europi. Morat ćemo govoriti o drživoj akvakulturi i o konkurentnosti akvakulture. Dakle, kao što znate, akvakultura već desetljećima u cijelom svijetu samo raste. Europska unija još uvijek nije e, u potpunosti ostvarila svoj potencijal, iako zajednička ribarstvena politika o tome govori. Mi kao Europska komisija želimo dati još e, više posticaja za razvoj tog sektora. Ovo izvješće ima za cilj da postigne dijagnozu kako bi omogućilo pripremu za budućnost. To će nam omogućiti da vidimo kakva je sada slika sektora akvakulture. Najprije morat ćemo se osvrnuti na sve što je vezano za administraciju jer kako bi se imalo poduzeće akvakulture potreban čitav niz dozvola. To je dugačak i mukotrpan proces čiji je ishod često neizvjestan. On e, sprečava razvoj sektora i iznad svega sprečava poduzetništvo. Treba naravno proučiti situaciju, gledati kakve su studije utjecaja, nadzora i tako dalje. Međutim, administrativni su aspekti vrlo dugočki i to ne omogućuje da se jamči e, uzgajalištu akvakulture da bude održiv. Isto tako tu je e, problem vezan i za konkurentnost. Sa drugim e, takvim sektorima. A e, konkurentnost je problem i kad se radi o proizvodima koji su uvezeni. Često su loše kvalitete, ne odgovaraju normama potrebnim za okoliš, a isto tako dobrobit životinja također se ne uzima u obzir. E, smatramo također da europski proizvodi trebaju ispuniti strože kriterije nego one koji moraju ispuniti proizvodi trećih zemalja. Proizvodi Europske unije izvrsne su kvalitete, radi se o održivim proizvodima. Nažalost, ne zaboravimo to, oni su često puno skuplji od uvezenih proizvoda i iz tog razloga su manje konkurentni. Treće, treća stvar koju smo ustanovili vezana je za informaciju potrošača. europski proizvodi iz akvakulture u odnosu na strane <clears throat> proizvode iz akvakulture kada se radi o kvaliteti, <clears throat> uvjetima rada, dobrobiti za životinje i tako dalje. Dakle, <clears throat> rezultat svega toga jest taj da kada potrošač dođe u samoposlugu ili u ribarnicu ne može saznati sve što bi htio. E, niti to također nije poznato ni kada se radi o zamrzavanju ribe. Europska su pravila vrlo jasna, međutim izvjesno je da se informacije ne pružaju na ispravan način niti u ribarnicama, niti u restoranima. Prema tome, e, nekako se e, situacija podriva za europske proizvode u odnosu na konkurenciju iz e, konkurenciju proizvoda iz trećih zemalja. Još jedna važna stvar, pomorska strategija, okvirna E, okvirna uredba o vodama i tako dalje. E, sve to e, nas je dovelo do zaključka da nema usklađenosti u Europi, što znači da uzgajališta akvakulture zapravo djeluju u jednom nesigurnom okruženju. Sljedeća stvar koja ne, kojom smo se osvrnuli jest neraspoloživost veterinarskih proizvoda. Uzgajališta mora imati zdravu ribu, a potrebne su nam mnogi veterinarski proizvodi i pripravci, među njima prvenstveno cijepiva. Morat ćemo dakle više napraviti na tom planu. I e, završit ću sada sa onim što smo ustanovili. Zadnja točka jest problem komunikacije. Akvakultura ima različitu sliku koju daje ovisno o državama članicama, ali bez obzira na to kakva je sada, može se poboljšati kad se radi o pitanjima okoliša, kvalitete i sigurnosti hrane. Sve se to može poboljšati. Međutim, ta situacija nije vezana za stvarni problem kvalitete, okoliša ili sigurnosti. Radi se o mm, e, predrasudama koje građani imaju kad se radi o akvakulturi. Građani smatraju da e, utjecaj akvakulture u trećim zemljama e, dakle onima koji nisu iz Europske unije da taj proizvodi nisu dovoljno kvalitetni. Što se tiče diagnoze, odnosno onoga što, smo, ćemo ustanoviti u našem izvješću, ovi elementi koje sam sada nabrojao su stvari koje želimo navesti u izvješću. A nakon toga će izvjestitelji u sjeni se moći više upoznati s tekstom kao i svi drugi zastupnici te uložiti amandmane u roku koje je tajništvo za to odredilo. Kako bih e, zaključio sada ovu prvu razmjenu mišljenja, htio sam naglasiti da namjeravam organizirati sastanak s koordinatorima, s izvjestiteljima u sjeni i svim zastupnicima koje ovo pitanje zanima. Na taj sastanak pozvaću predstavnike tog sektora i predstavnike nevladinih organizacija. Namjeravam organizirati dakle razmjenu mišljenja jer će ovo izvješće biti važno za Europsku uniju i za potrošače u Europskoj uniji. Predlažem da se taj sastanak organizira 10. siječnja ujutro. Možete si dakle već sada pribilježiti datum 10. siječnja. Cilj e, bi bio naravno da obogatimo izvješće odbora za ribarstvo. Naravno, ostajem na raspolaganju za sve komentare. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Turges. Sada pozivam eh, zastupnike da uzmu riječ eh, i prvi će biti eh, izvjestitelj Usin. Izvolite. Hvala lijepa. Ne bih ništa sada dodao jer se slažem sa svim onim što je izvjestitelj rekao do sada. Postoji jedna stvar koja bi mi se jako svidjela, a to je da izvjestitelj naglašava e, koliko je birokracija e, ovdje utječe na naše šamora. Što više budemo mogli e, loviti ribu u našim vodama, moći ćemo manje uvoziti. E, neke stvari kao one u Europi jučer koje su se dogodili, e, to su stvari, takvi veliki turniri, krizovi, nešto što mi se ne sviđa. Međutim, postoje ipak neke stvari vezane i za birokraciju. Sve bi trebalo više biti podvrgnuto ex post kontroli nego li ex ante kontroli jer e, poduzeća u cijeloj Europi e, morala bi moći raditi na karakteristikama koje posjeduju sve naše divne države članice. U Italiji je u jednom času e, akvakultura se jako, jako povećala. Taj rast se dogodio kao niti u jednoj drugoj europskoj, europskoj zemlji ali potrebno je također imati i veliko povjerenje potrošača. A jeste ispravno nadzirati situaciju. Međutim, živim u zemlji gdje postoji ogromno nepovjerenje. Svatko misli da će ga netko prevariti. To je jako loše jer eto, svega 30% ljudi odlazi na glasanje što nas jako brine. Izvjestitelj je vrlo lijepo naglasio e, određene aspekte i mislim da mi moramo to naglasiti. E, moramo govoriti upravo o e, ovoj akvakulturi, ali govorit ćemo danas upravo i o maloj plavoj ribi, o kvotama za savjerke koje su upravo određene i svemu ono što je vezano za stokove male prave ribe koje se dovode u pitanje. Dakle, htio bih da to radimo na jedan lojalan e, izvješću prema građanima. Samo putem akvakulture e, moći ćemo iskorištavati naša mora kako bismo nadoknadili ono što sada moramo uvoziti, a ne znamo nikada pod kakvim uvjetima se uvoze te ribe iz trećih zemalja, bilo kako su ulovljene, bilo kako su uzgajane. Dakle, to je vrlo važno za naše za naša mora i za naš odbor i zato želim sve najbolje izvjestitelju i želim svima nama da uspješno radimo na ovom pitanju. Hvala lijepa, gospođa Samo dva ili tri komentara kako bih e, bila ipak kratka. Ne znam e, koliko je to vjerodostojno u drugim državama kad je riječ o okolišnim pitanjima. Zaista je incidencija kada se ubacuje dakle, otpad e, u e, naše rijeke i mora koja ima izuzetno negativan utjecaj na akvakulture. S obzirom da postoje kazne, ne znam koliko su one učinkovite, a isto tako implementirajući te kazne ne znam koliko su e, zapravo moguće. A isto tako prava investicija akvakultura moramo svakako sagledati i održivi upravljanje to je za mene zapravo temeljna stvar e, kada upravo unosimo naše financijske resurse. Još nešto što sam htjela komentirati, i, a to je da je e, prekomjerna administrativna opterećenja kod licenciranja, a isto tako moramo to reformirati, vidjeti kako se te licence e, izdaju, te povlastice, a isto tako i vidjeti kompletnu akvakulturnu industriju i njen razvoj u budućnosti. Veselim se tome. Hvala lijepa gospodin Ne? Gospodin Milamon. Hvala gospodine predsjedavatelju. Ja bih e, na prvom mjestu želio zahvaliti i čestitati Carlosu na svemu onome što je predstavio e, na ovom izvješću. To je zapravo prva razmjena gledišta i svakako smo se htjeli koncentrirati na vrlo važne teme, a najvažnije od svega bi zapravo bila da da riječ je isto tako i o bolesti i o dijagnozi koju je bio spominjao. To je nešto što je u stagnaciji i svakako kada pogledamo brojke i kada isto tako sagledamo sve ove statističke podatke i kad pogledamo isto tako i svjetsko stanovništvo kao tako i kada uzmemo u obzir sve e, e, riba koja je izlovljena sve što se tiče Japana, sve što se tiče isto tako Europe, to sve skupa je svega 1%, ali u Norveškoj, koja je evropska država, ali ima daleko veći udio u potrošnje ribe. 90% proizvodnje, svjetske proizvodnje nalazi izvan Evropske unije. To je važno istaknuti. Riječ je i o očuvanju radnih mjesta. E, jedna od mogućnosti je svakako i akvakultura, kako bismo ovdje pojačali naše aktivnosti. Svjetska proizvodnja ako je uzmemo u obzir i ako je obuhvateno e, u akvaturi slična je kao i e, kod e, ribarstva na otvorenom moru. Bilježimo veliku stagnaciju i mišljenja sam isto tako da je nešto što moramo svakako uzeti u obzir. Kada pogledamo stope prinosa i rasta u Japanu, visine od 29%, to je ipak impozantna brojka, a mi u Europi nemamo nikakav rast imamo masovan uvoz e, proizvoda i te teme moramo obraditi. E, sva ova bolest koja se pojavila, naravno kolega istaknuo, moramo diagnosticirati kako bismo mogli liječiti i svakako stvoriti mogućnosti da imamo i fleksibilnije zakonodavstvo, manje birokratskih prepreka, a isto tako i imati jamstvo očuvanja okolišnih uvjeta. Također e, vidjeli smo kako je akvakultura funkcionira u Japanu Vidjeli smo isto tako kako su te stope rasta enormne, a isto tako i očuvanje e, divljeg ribarstva. E, Indonezija, Kina, koje se isto tako zalažu u segmentu akvakulture i još neke države koje u tom kontekstu možemo navesti. To je daleko više od onoga što činimo u našim državama članicama Europske unije. Mi u ovom trenutku živimo u kulturi u kojoj smo okruženi, a isto tako moramo obuhvatiti i isto tako i sve one okolišne aspekte. Dakle, terapija koju je kolega spominjao svakako je potrebna. Europa se mora bolje informirati, Europa mora e, učiniti investicijski iskorak prema akvakulturi. E, mislim da je to zaista jedan konkurentni proizvod. Moramo osigurati naša radna mjesta, stvoriti ove nove proizvode i osigurati preduvjete da isto tako i potrošači u Europi traže ove proizvode. 70 do 80% dolazi iz drugih zemalja na europsko tržište, a to je zaista čudno. Hvala pa ako predajem riječ Norbertu Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, hvala izvjestitelju. Veselim se i drago mi je što eto, zaista je parlament um, pripremio izvješće za sektor akvakulture. To je područje koji je zaista zaostao u svim financijskim aktivnostima. i 500 milijuna koje su ukupno predviđene za ovaj period, a samo 5 milijuna samo predviđeno je za samu akvakulturu kao takvu. To je multifunkcijsko područje o kojemu je ovdje riječ upravo kroz ovo područje moguće bi bilo da se potakne turistička aktivnost, a isto tako i prehrambena industrija koja bi tu mogla imati svoje osnove. Mišljenja sam da nakon 2020. godine barem dva i pol puta možemo izdvojiti za akvakulturu i moramo izdvojiti. Želim napomenuti isto tako i slatkovodnu proizvodnju koja čini 20% ukupne akvakulturne proizvodnje u Europi. Među članicama Europske unije imamo deset država u kojoj se njeguje posebno akvakultura u slatkovodnim područjima, a što stvara nova radna mjesta. Što se tiče dakle, ovog slatkovodnog sektora, e, svakako moramo udostručiti naše financijske napore. Želim isto tako istaknuti da ribarstvo moramo sagledati i u pogledu Natura 2002 a isto tako ne smijemo dozvoliti da se dogodi bilo kakvo ugrožavanje ovih okoliša. U zatvorenim e, ribarskim e, dakle, i, i e, sektoru i proizvodnje riba ove ekološki aspekti zaista moraju biti očuvani. Što se tiče slatkovodne akvakulture, ona mora biti oslobođena od nepotrebnih, dakle, svih preduvjeta koje bi administrativne naravi sprečavali njihov razvoj. Hvala lijepo. Gabriel Mato. Hvala Gabriel Mato. Hvala gospodine predsjedniče. Zapravo nemam puno toga dodati, samo kratko bih želio nadopuniti svoje prethodne govornike, a isto tako i isto tako pozvati e, izvjestitelja da poduzme određene korake. Ja kao izvjestitelj EPP-a mi smo htjeli svakako istaknuti e, akvakulturu kao središnji sektor. Mi smo htjeli isto tako upozoriti da je akvakultura zaista jedna vrijednostna cjelina koja se mora razvijati, a svi klubovi su podržali ovakvu ideju. To je svega 20% ukupnog ribarstva koji proizlaze iz sektora akvakulture od 2009. do 2013. Imali smo ogromnu krizu, 100.000 tona je proizvedeno manje proizvoda, to je djelomice uvjetovano krizom, ali isto tako i uvozom iz trećih zemalja, jer su i te zemlje postale veliki proizvođači. Sada se situacija pomalo srećom mijenja i imamo ponovno jednu jedan rast koji možemo zabilježiti i ovaj sektor akvakulture gleda pozitivno u budućnost, a isto tako mora osigurati svoje dakle, e, situaciju kad je riječ o prehrambenim e, proizvodima kao takvima. U budućnosti mora se prehraniti stanovništvo, a svakako je važno istaknuti da je sektor akvakulture izuzetno značajan. Španjolska koja je po volumenu najveći proizvođač u sektoru akvakulture e, možemo istaknuti da je to 1,7 milijuna tona proizvodenih proizvoda, a isto tako to je i potreba koja se time pokriva. Proizvodnja je manja od e, potreba koje su iskazane na tržištu. Imamo dakle jedan raskorak od 700.000 tona. E, što činimo? Mi se usredotočujemo na uvoz iz trećih zemalja. Proizvodnja njihova je daleko niže kvalitete. Uvozimo iz tih trećih zemalja i zbog toga ja želim dvojiti da je to dobar postupak. Prvenstveno kada je riječ o kakvoći samih proizvoda, kada imamo ribu ili e, ribu koju smo ulovili u prirodi i kada usporedimo tu ribu iz e, proizvodnog sektora akvakulture, tada moramo uočiti i vidjeti da zapravo je kvaliteta nije istovjetna. Ne možemo ih uspoređivati. Međutim, kao što sam već e, istaknuo i kao što je isto tako i primjer Azije pokazao, postoji velik broj mogućnosti da se to suzbije. Glavni problem su administrativne prepreke. E, ribari koji 3 do 5 godina trebaju da uopće započnu sa svojim aktivnostima u tom sektoru, to ne može biti tako. Administrativne prepreke moraju se smanjiti ili ukinuti. Upravo ove prepreke kao takve mogu se smanjiti na način da se upravo stvore okvirnim e, uredbama, a isto tako i očuvanjem okoliša, što može biti glavni korak e, u tom smjeru. Ali isto tako do 2021. godine moramo e, stvoriti stvoriti jedan e, nacionalni plan akvakulture je bi jako značajno. Također moramo upozoriti i na sljedeću situaciju. Što se tiče, dakle, Europske strategije za plavi rast, to su upravo onih pet sektora na koji se stavlja naglasak i koji imaju najveći mogući potencijal, a isto tako i razvoj priobalnog područja, turističkih područja u priobalnom dijelu, to su e, energije koje valjaju e, biti e, usredotočene i to iskorištenjem sredstava na dio Venekun. Da, ovo su ujedno i najvažniji segmenti koji su navedene, Hvala Karlosu i Turgajzu. Mislim da je jako važno da u ovom stvaranju novih vrijednosti unutar Europi moramo proizvesti ono što ćemo sami i potrošiti. To bi značilo i rast i stvaranje novih radnih mjesta i ne smijemo propustiti ove prilike. Ako je Carlos e, kazao malo prije da se nalazimo u fazi stagnacije i da ne bilježimo rast u sektoru akvakulture, ali potrošnja ribe i proizvoda od ribe je u velikom porastu i mi, kaže Carlos, 40% možemo pokriti rastućih potreba. To je izazov s kojim se moramo suočiti. Svakako, isto tako i sustavi slatkovodne proizvodnje, zatvoreni sustavi proizvodnje, onshore sustavi koji već dobro rade i na e, dakle kopnu. Međutim, ni ne postoji nikakva inicijativa za investicijama Akvaponiji kao primjer izuzetno interesantan sustav unutar kojih e, možemo još isto tako uzgajati i biljke. U području mora svakako moramo učiniti puno toga što e, treba biti otvorenije naprosto ne treba ići u komplicirane postupke odobrenja koje imamo na svakodnevnom našem dnevnom redu ali u svakom slučaju jedna točka je jako važna. Znanstvena potpora, znanstveno proučavanje ovog segmenta, mnogi su to istaknuli, moramo isto tako u znanostvenom pogledu investirati i zamoliti ih da na neki način učine neke vrste sposobnima da postanu dio sektora akvakulture. Umnožavanje je zapravo e, segmenti temelj svega i moramo isto tako sva financijska sredstva iskoristiti kako bismo imali daleko više vrsta koje je moguće e, dakle, proizvoditi u sektoru akvakulture. Hvala lijepa. Renata jednu. Hvala Renata Brijano. Hvala. Evo, kratko ću se javiti za riječ kako bih zahvalila izvjestitelju na zanimljivom prijedlogu je se osvrnuo na sve bitne aspekte. Mislim da je pred nama vrlo jasna kontradikcija. Velik broj vas je već to rekao. Moramo dati dobre i značajne odgovore kako ribarima, kako onima koji rade u akvakulturi, tako i potrošačima. U Europi sve više E, jedemo ribu, sve više smanjuje ribolovne napore, ali nedovoljno razvijamo akvakulturu koja bi mogla biti odgovor za očuvanje stokova riba u moru. U ovom izvješću mislim da ćemo moći s jedne strane tražiti da se smanji birokracija. Imamo poduzeća koja recimo u Italiji dve ili tri godine imaju različitu papirologiju u e, stadijima e, koji prolaze kroz dakle, višegodišnju fazu e, traženja dozvola. Ali mi svi želimo da se akvakultura razvije. S druge strane želimo kvalitetu i informacije o akvakulturi, ne samo u ribarnicama, već i u restoranima. U restoranima ne znate odakle dolazi riba koju, ste, koju jedete. Je li ulovljena riba, dolazi li iz akvakulture. A sam potrošač bi morao biti svjestan da je moguće jesti kvalitetnu ribu iz akvakulture. Hvala. Hvala lijepa. Nitko e, se od zastupnika više ne javlja za riječ. Dajem sada riječ gospodinu Limanu kao predstavniku Europske komisije. Hvala, govorit ću engleski. Hvala lijepa. Hvala izvjestiteljima, isto tako i svim dakle, zastupnicima koje su govorili. Komisija je zaista sretna i zadovoljna što se upravo tema našla na dnevnom redu, na temi koju radimo već dugi niz godina. Neke stvari koje se u samom početku moraju na neki način pozvati u sjećanje na ribarstvo gdje imamo e, regulativu i zakonsku regulativu, a kultura je u nadležnosti država članica. Zakonodavstvo je zapravo zakonodavstvo država članica zajednice i zbog toga od 2013. godine radimo prema strateškim smjernicama koje izrađuje komisija u okviru zajedničke ribarstvene politike, a isto tako otvorenim metodama prema državama članicama kako bi upravo ove teme koje je izvjestitelj naveo jasno naveli kao glavne teme i dali indikacije smjera kretanja. Što se tiče e, licenciranja, isto tako administrativne procedure, ona je izuzetno istrpna, dugotrajna. Međutim, u zadnjih nekoliko godina vidjeli smo da o nekim državnim članicama stvari se pokreću. Neke države članice su usvojile zakone o e, akvakulturi, primjerice Portugal, e, isto tako pristup prostoru, govorimo isto tako o prostornom planiranju akvakulture, vidimo da se određena područja rezerviraju za akvakultura i neke države poput Španjolske su su razvili instrumentari gdje se e, isto tako farma za akvakulturu može se pronaći i područje administrativne potpora koja se dobiva. Vidimo da znači ova otvorena metodologija pristupa daje svoje konkretne rezultate. Što se tiče okolišnog zakonodavstva prije dvije godine, komisija je e, isto tako izradila smjernice kad je riječ e, o okviru za zaštitu vode, te isto tako i države članice i nadležni organi mogu ovu direktivu upravo primijeniti na svoj specifičan i individualan način. Također ste postavili pitanje e, konkurentnosti prema trećim državama. Potpuno je jasno da mi u Europi ne možemo sniziti naše standarde, ali možemo e, obavijestiti potrošače i davati informacije. Oni žele visoku razinu kvalitete, a u Europi mislim da je neprimjereno da ćemo moći konkurirati sa količinama riba koju e, ćemo proizvesti kroz zakotu kulturu ili kroz školjke. Međutim, uvijek ćemo biti u konkurentskom odnosu kad je riječ o kakvoći samih proizvoda i o tome moramo obavijestiti naše potrošače i zbog toga upravo i žele proizvode iz Europe. Očigledno isto tako da što se tiče uvoza neće biti kompromisa i ne može biti kompromisa kad je riječ o sigurnosti hrane, to je potpuno jasno. No ono što ne možemo kontrolirati je zapravo okoliš u kojem se uzgaja riba u trećim zemljama. Govorite o stagnaciji o samom sektoru akvakulture. Činjenice, međutim, govore i podaci koje imamo, koje imamo u radnom dokumentu eh, početkom godine, pokazuje da zapravo ra, vrijednost kulture je narasla 40% u posljednjem desetljeću. To je zaista impresivna brojka i pokazuje da imamo povećanu kvalitetu e, konkurencija na razini kvalitete koju sam spominjao, a volumen same proizvodnje ostao je na istoj razini. Netko je postavio pitanje o e, financiranju i dakle, samim financijskim sredstvima. Dozvolite da vas podsjetim da pod e, fondom e, dakle, za ribarstvo e, postoji u financijskom perenu iznosi za investicije u akvakulturi. Nažalost, u državama članicama vidimo da se izuzetno malo koriste i u malom segmentu koriste, što znači da države članice nisu još uvijek došle do faze investiranja u akvakulturu. U ovom trenutku dok e, razgovaramo u Njemačkoj, u Bavarskoj se upravo održava a, seminar o dakle, akvakulturi na lokalnoj razini, upravo financiran od strane Europskog fonda za ribarstvo. Također, kada pogledamo što smo to uspjeli učiniti, e, uspjeli smo dakle u srednjoročnom e, sagledavanju cijele situacije e, do 2018. imat ćemo rezultate ovog izvješća i to izvješće će zaista biti aktualno i želim zahvaliti i vama, članovima odbora za ribarstvo, koji ste nam dali upravo ključne informacije i podatke koje su nam služili za izradu ovog izvješća. Što se tiče e, regija, e, sa odborom regija u veljači 2018 organiziramo događenje vezano uz bioakvakultura na kojem želimo predstaviti najbolje projekte, ali isto tako i dati regijama instrumentari koji će imati odgovornost u promoviranju akvakulture kao takve. Kada pogledamo u budućnost, možemo reći da prije godinu dana kada je povjerenik Vela zamolio na najvišoj razini, dakle i isto tako STECF, i slučaj ga sa pitanjem kako možemo dobiti biomasu za prehranu iz oceana, i kako bismo mogli prehraniti e, stanovništvo koje će imati 12 milijardi stanovnika. E, dakle, mi ćemo ovo izvješće završiti krajem ovog mjeseca, predati ga povjereniku Veli. Ono što možemo vidjeti iz tih podataka, velik broj odgovora e, zapravo se tiče samog razvoja sektora akvakulture u budućnosti. Ono što je međutim potrebno je pametna inovacija pun je govorio o cirkulacijskim sustavima, multiakvakulturnim proizvodima. Dakle, više inovativnosti u segmentu akvakulture je potrebno kako bismo upravo i ribu i proizvode, isto tako i školjke, mogli proizvoditi na održiv način. Što se tiče plavog gospodarstva i možemo pogledati u nove prehrambene proizvode, farmaceutske proizvode, te isto tako hranu za ljude i za životinje, te isto tako i bioproizvodnja ukupnosti gledano može donijeti nove prehrambene proizvode. Sljedeće godine e, zapravo želimo ovaj sektor povezati kroz ovo plavo gospodarstvo, vidjeti što se sve može učiniti kako bi se upravo promovira ovaj sektor u plavom biogospodarstvu. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodine Lindman. E, Carlos, da li ti želiš još reći par riječi zaključno? Hvala lijepa. Najprije e, hvala svima koji su e, pridonijeli radu. I mislim da svi kolege koji su se javili za riječ zapravo govore isto što i ja govorim. Zapravo komentiramo na isti način, a zaključci o kojima sada govorimo je da se svi slažete s postignutom dijagnozom akvakultura, kompatibilna je s zaštitom okoliša i e, moramo tražiti dakle dobru kvalitetu europskih proizvoda ne smijemo ovisiti o uvozima iz trećih zemalja koje često su sumnjive kvalitete, europska kvaliteta puno je bolja. Jednostavno sve to bi nam moralo omogućiti da dođemo do dogovora o ovom izvješću za kojeg mislim da je važan. Hvala svima koji se javili za riječ. Gospodine Senoto, javili ste se za riječ i rekli kako moramo vrlo jasno reći da želimo podstaći europsku akvakulturu. Ovakva izvješća upravo su zato i tu kako bi dali maha i e, pojedinim sektorima i e, u ovom slučaju akvakulture kako bi su mogli konzumirati više proizvoda iz akvakulture i drugi kolege koji su rekli da mi u Europi jako slabo proizvodimo ka usporedbi s Japanom koji ima ogromne brojke o akvakulturi. Međutim, Europa mora tu biti vrlo dostojanstvena kad smo čuli iz e, komisije da što se količine tiče ne možemo biti konkurentni, međutim što se tiče kvalitete možemo e, biti konkurentni, jesmo konkurentni, pa zašto ne bismo onda bili i kad se radi o e, količini proizvodnje. Evo, jedno su podaci iz Japana, ali Norveška u Europi ima ogromne E, ogromnu proizvodnju. Gospodin e, Milan Mon je primjerice rekao da vijeće i komisija moraju malo ublažiti stavove. Vraćam se na ono što je rekla komisija. Po pitanju akvakulture e, zakonodavstvo je u rukama država. To je točno, ali mi kao odbor za ribarstvo moramo postaviti pitanje kakvu ulogu igra Europska komisija i Europska unija. Jest da je nadležnost nacionalna, međutim Europa ipak ima puno ovlasti. I osim toga u našim e, radu smo čuli iz usta predstavnika komisije da im je jako drago da se bavimo ovom temom. Potrošači to žele, žele da se o tome govore, a također i proizvođači žele da se e, razvijaju, a ono što su oni do sada radili nije baš bilo praćeno na idealan način. E, gospođa Nereda je govorila o crnim vodama u Irskoj. Pa direktori poduzeća kako u Irskoj tako i drugdje žele i u njihovom interesu da e, voda, da more bude čisto. Prema tome te države moraju nešto napraviti kako bi se voda, e, voda bila čistila. Naravno trebaju i pomoć u tome. Želim također još e, se osvrnuti na e, prepreke o kojima smo čuli. O njima je govorio i gospodin Mato e, kada je govorio o tome kako je teško pokrenuti e, poduzeće za akvakulturu. To je stvarno problem sve te prepreke koje poduzeća imaju. Tu nešto treba napraviti na razini Europske unije. U ovom izvješću radimo upravo na tome i mi se zalažemo za zakonodavstvo Europske unije koje će biti jedinstveno, koje će se primjenjivati u svim državama. Također ne želimo da se dodjeljuje rokovi kako bi industrija, kako bi poduzetnici ipak htjeli uložiti u ovaj sektor. Naime, a kada vide koliko dugo moraju čekati, odustanu od ulaganja. Čuli smo također i da se nedovoljno ulaže u taj sektor. Da, moramo izdvojiti više u taj sektor. Države članice trebaju više uložiti u akvakulturu kako za morske vrste, ali isto tako i za slatkovodne vrste. Dakle, nemojmo samo misliti na akvakulturu u moru, već također i slatkovodnu akvakulturu. Kada mi govorimo o akvakulturi, govorimo o svim vrstama akvakulture, o različitim vrstama riba kao i o različitim školjkašima. Nećemo se ograničiti isključivo na jedan dio akvakulture, samo na određene sektore. E, za kraj ću se usvrnuti na ono što je rekao gospodin Kun, kao i ono što je rekla gospođa Brijano. Gospodine Kun, vi ste dakle govorili o e, mogućnostima rasta i otvaranja radnih mjesta. I to je važno jer to omogućuje da se akvakultura pravilno razvija, da u njoj dođe do rasta i da se otvore radna mjesta. Radi se naravno o određenom, nazovimo to, e, lancu i u osnovi će se tako promicati akvakultura te će se u različitim državama članicama ako se bude ispravno ponašalo prema akvakulturi to dovesti do gospodarskog rasta i otvaranja radnih mjesta. I naravno ono što, o čemu ja nisam posebno govorio i imali ste pravo kad ste spomenuli, a to je sve što je vezano za znanost. Treba uložiti u istraživanja kako bi se proizvodnja povećala te kako bi eh, poduzeća bila rentabilnija. Gospođa Prijano govorila je pro, u borbi protiv birokratizacije i gospodin Mato i mnogi drugi su se na to osvrnuli. I ja je također u mom uvodnom izlaganju. Ta e, birokracija zabrinjava. U nekim državama članicama na jugu Italije ili Španjolskoj gdje se nije puno e, uložilo, to je sve iz birokratskih razloga. Pokušat ćemo dakle e, to pitanje staviti na dnevni red. Evo gospodine Kadek, tu ću stati. Hvala lijepa, Carlos. Vidimo da si s puno strasti se bacio na to izvješće i zaista e, puno radiš na to. To vrlo ozbiljno govorim. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, sedmu točku dnevnog reda, višegodišnje planovi koji se mogu primjenjivati za e, riblje stokove male plave ribe. E, izvješće je dobio klub zastupnika ECR, a gospođa Tomašić je izvjestiteljica. Danas ćemo raspravljati o e, prijedlogu ovog izvješća. Odmah dajem riječ gospođi Tomašić. Izvolite. Lijepa gospodine predsjedniče. E, na početku htjela bih se zahvaliti predstavnicima komisije na dosadašnjoj suradnji u okviru pripreme izvješća o prijedlogu višegodišnjeg plana za Jadran. Također zahvaljujem se i svim kolegama zastupnicima na dosadašnjoj pomoći. Za očekivati je da će višegodišnji plan za Jadransko more prvi takav plan na području mediterana imati značajan utjecaj na upravljanje ribarstvom na cijelom mediteranskom području. proteklih mjeseci održala sam brojne sastanke s predstavnicima sektora iz italije hrvatske i slovenije. sastala sam se s predsjednikom medaka njegovom zamjenicom predstavnicima europskog socijalnog i gospodarskog vijeća predstavnicima federal Kopeske iz italije hrvatskom gospodarskom komorom raznim ribarskim udrugama iz Italije, Hrvatske i Slovenije. I naravno svi se oštro protive uvođenju kvota. Jadransko more važno je područje Sredozemlja koje čini oko jedne trećine vrijednosti ukupnog iskrcaja. Srdela i inčun čine najveći dio ulova malih pelagijskih vrsta. Najviše ih love Italija i Hrvatska. Slovenija treća država članica sudjeluje s manje od 1% ulova, te Albanija i Crna Gora također s jednako malim udjelom ulova. Pozdravljam donošenje višegodišnjeg plana za Jadransko more kao instrumenta za višegodišnje upravljanje morskim biološkim resursima s ciljem obnove stokova i vraćanja sektora ribarstva na održivu razinu. Znanstvene ocjene stanja stokova srdele i inuna ukazuju da trenutna razina ulova u jadranskom moru predstavlja prekomjerno iskorištavanje. podržavam uvođenje mjera koje će imati za cilj poboljšanje stanja stokova s posebnim naglaskom na prostornu zaštitu područja na kojima se zadržava riba mlađih godišnjih klasa te zaštitu stoka u periodu mrijesta. U odnosu na prijedlog višegodišnjeg plana oštro se protivim kao i svi s kojima sam razgovarala nastojanjima komisije da se regulacija ribolova provodi putem uvođenja sustava kvota. Za cjelokupno područje Jadrana trenutno je na snazi plan upravljanja opće komisije za ribarstvo Sredozemlja koji se temelji na regulaciji ribolovnog napora i kapaciteta kroz prostorno vremensku regulaciju i ograničenje broja ribolovnih dana po plovilu ali prvi put donosi i sigurnosno ograničenje ulova na razini iz. two thousand and fourteen godine dakle catch limit preporuka opće komisije za ribarstvo sredozemlja koja je trenutno na, na snazi donesena je. two thousand and sixteen godine važeću preporuku smatram izuzetno važnom jer daje relativnu stabilnost sektoru paket mjera primjenjuje se za. two thousand i. 2018. godinu a tijekom tog razdoblja trebalo bi biti vidljivo jesu li navedene mjere učinkovite i daju li rezultate. kao argument za izbjegavanje sustava kvota nalazim u promjenjivosti znanstvenih procjena i preporuka kojim smo svjedočili posljednjih godina pritom posebno valja istaknuti različite rezultate temeljene na istim podacima koje su bile rezultat radnih grupa GFCM-a i stefka nesigurnost koja je sadržana u ovim procjenama stvara dodatnu bojazan kod donošenja ključnih i dalekosežnih odluka utemeljenih na tako promjenjivim znanstvenim preporukama kao alternativno i kompromisno rješenje možemo razmotriti ograničenje ulovne količine kroz sustav catch limita kako sam već rekla koji trenutno postoji kroz GFCM preporuku pri čemu bi se razina ograničenja mogla unaprijed odrediti za višegodišnji vremenski period. Ovo ograničenje može uključivati i potpuno smanjenje ulovne količine kroz duži period dinamika smanjenja bi se odredila uzevši u obzir stanje stokova ribolovne mogućnosti flote potrebe industrije i tržišta te naravno socioekonomsko stanje flote. Na taj način bi se minimalizirale negativne posljedice smanjenja ulova dok bi se kroz postupno smanjenje ulova u floti, industriji i tržištu pružila prilika za prilagodbu. U konačnici bi učinak na stok bio jednak uvođenju kvota ali mehanizam određivanja ulovne količine bi omogućio uvažavanje i drugih čimbenika osim bioloških te bi se omogućilo dugoročno planiranje i prilagodba poslovanja uz poznatu ulovnu količinu za buduće razdoblje. Istodobno bi na snazi ostale i druge mjere prostorno vremenske regulacije koje pridonose zaštiti mlađih godišta i usmjeravaju flotu na ekonomski vrijedniju ribu. Treba svakako voditi računa da je sitna plava riba podložna utjecajima okolišnih uvjeta te njena biomasa može znatno varirati iz godine u godinu. Srdelom i inćunom treba upravljati zajednički budući da su to vrste koje dijele istu ekološku nišu i u ribolovu nije moguće ciljati isključivo jednu vrstu kako i predlažem u svom izvješću također predlažem da se u prijedlog plana uključe izuzeća od odredbi mediteranske uredbe koja se odnosi na visinu mreže plivarice te na odnos dubine i visine mreže naglašavam da se plan izrađuje sukladno regionalnim karakteristikama i mora biti primjeren ribarstvu područja za koje se izrađuje te također mora odmah prepoznati i uključiti specifičnosti ribolovnih alata koji se koriste na području jadrana. Države Jadranskog mora okupljene unutar Adriameda provele su znanstvenu studiju koja je imala za cilj opisati tehničke karakteristike mreža plivarica na Jadranu njihov mogući utjecaj na morsko dno i njihovo ponašanje u ribolovu. navedenom studijom dokazana je opravdanost zajedničkog zahtjeva italije hrvatske i slovenije da se unutar plana dimenzije mreže plivarice definiraju kao maksimalna duljina od six metara te visina od maksimalno jednu treinu duljine uz predložene dimenzije neophodno je i staviti izvan snage odredbu iz mediteranske uredbe koja ograničava rad plivaricom na područjima plićim od 70% visine mreže jer je zbog konfiguracije morskog dna u Jadranu ona neprovediva. Naglašavam da o plivaričarskom ulovu ovisi cjelokupna industrija prerade ribe kao i uzgoj tuna. Države koje ribare na Jadranu u potpunosti su svjesne znanstvenih ocjena stanja stokova srdele i inćuna, te da trenutna razina ulova u Jadranu predstavlja prekomjerno iskorištavanje. Međutim, oštro se, ponavljam, protive uvođenju kvota te zagovaraju uvođenje mjera koje će rezultirati poboljšanjem stanja stokova, odnosno zaštitu stokova u periodu mriješćenja te prostornoj zaštiti područja odredbama osnovne uredbe između ostalog određeno je da se prije nego što se mjere uključe u višegodišnje planove mora uzeti u obzir njihov gospodarski i društveni utjecaj. Na kraju primjećujem da u prijedlogu komisije nedostaje detaljna procjena društveno-ekonomskih učinaka. Posebno sam zabrinuta zbog činjenice da je sektor ribarstva u Sredozemlju u krizi više od 20 godina, a nove odredbe koje nisu razmotrene na odgovarajući način mogle bi imati značajan utjecaj i dovesti do propasti cjelokupnog sektora ribarstva na tom području. Zahvaljujem na pažnji. Merci bon, je pa- hvala. Sada ću predati riječ kolegama, no molim vas da budete što je moguće kraći, jer u suprotnom nećemo moći spoštovati satnicu. Sada predajem riječ kolegi Kaputu. Hvala lijepa. E, pokušat ću e, sažeti, ali ipak imam dosta toga za reći. Hvala Legiti Tomašić na izvješću. Iako e, se ne slažemo pa sa svim točkama. U svakom slučaju podržavam i pozdravljam i ja višegodišnji plan za sredozemlje čiji je cilj da se ponovno obave riblje stokovi. I e, kada gledamo kako se razvijaju e, sektori vezano za srdele i inčune, vidi se da ulov e, na Jadranu je apsolutno prekomjeran. I zato mislim da zaista treba obnoviti riblje stokove i da naročito trebaju zaštititi one E, one, e, ona područja e, u svakom času, dakle treba zaštiti područja i u fazi mriještenja. Isto tako trebalo bi smanjiti one mjere upravljanja kada se gleda na biomasu riba. Isto tako, vrlo je važno da od 1. siječnja 2018. godine se pazi na koji način se hvata biomasa i kako se gleda na održivost. Slažem se s izvjestiteljicom o tome da se treba zajednički obratiti kada se upravlja srdelama i inčunima i ja mislim da se ovdje treba vratiti upravo na plan za malu plavu ribu koja e, gdje se jasno vidi da se ne može isključivo ciljati jednu od te dvije vrste, pa se dakle mjere moraju primjenjivati na jednu i na drugu. Isto tako govori se o uvođenju kvota. Mislim da se može raspravljati bez prejudiciranja o mogućnosti da se uvede sustav kvota za malu plavu ribu na Jadranu. Kolegica Tomašić je pokušala se sastati s različitim dionicima i u mojoj zemlji. Vjerojatno se nije susrela sa svima njima jer među njima postoje i značajni predstavnici pojedinih udruga proizvođača koji misle drugačije. Također mislim da je dobro podijeliti kvote e, prema poduzećima za svaku vrstu ribolova koje se odobrava. To treba biti preduvjet. U većini slučajeva se govorilo o E, povijesnim kriterijima. Naime, koliko su prethodno proizvodila pojedina poduzeća. Jer kada bi se to primijenilo, paradoksalno bi bilo da bi se zapravo naštetilo onima koji su ranije primjenjivali politiku zaštite resursa i tako što su se su ograničavali e, ribolovni napor. Bilo bi puno bolje više govoriti o dimenzijama brodica i načinu ribarenja. Bilo bi dakle jako važno da se najprije e, pozabavi brojem jedinica koje je dopušteno uloviti. E, izvjestiteljica govori dakle o biomasi e, kao pouzdanijem načinu upravljanja malim plavim ribama i mislim da se apsolutno s njom slažem, barem dok se znanstvene metode i analize ne poboljšaju. Ali prije nego što se te mjere uvedu u višegodišnje planove, mislim da je vrlo važno da se e, to dobro analizira. U tom smislu ću uložiti jedan amandman. Što se tiče pak e, stokova, mislim da treba revidirati višegodišnji plan nakon petogodišnjeg razdoblja. Jer mislim da je pet godina dovoljno da znanost ustanovi da li mjere koje su donesene zaista e, su se pokazale učinkovitima. Hvala ti, Nikola. sada riječ Gabrielu Matu koja koji govori u ime Elizabete Guardini, ako sam e, ako se dobro sjećam, dakle se u Sjeni koji će biti iznimno kratak. Da, hvala vam e, na ovom prijedlogu. Potpunosti ste u pravu, bit ću jako kratak, govorim u ime gospođe Gardini koja je izvjestiteljica u Sjeni u ime Europske počke stranke iako ću iznositi i svoje vlastite stave. Dakle, bit ću kratak, mislim da ovo jako važan plan i kao što smo spominjali Sjeverno more, jer tu se određuju presedani budućih planova. Ovdje se radi o sredozemlju i to je od ključnog značaja. U ime gospođe Gardini želim zahvaliti izvjestiteljici, kolegici Tomašić na uloženom radu. Mislim da ovdje imamo jedan jasno pozitivan element, dakle činjenicu da se uključuje socio ekonomski aspekt. To je nešto što smo uvijek željeli, to je dobra stvar, no jedna stvar nam jako smeta, kao što smo rekli, jednak naglasak koji stavlja kao i na plan za Baltičko more, dakle, elementi koji stiču konzervacije koji se koriste za takove i kvote. Mi smo protiv takova i kvota za ovakvo E, za, za ribarenje malih pelagijskih e, i demersalnih e, vrsta. Ja osobno mislim, a i gospođa Gardini ovako misli, mi se jasno protivimo toj želji komisije da se zajamči reguliranje takve vrste ribarstva kvotama. Isto vrijedi za amandman 41. koji se tiče sardine koji bi bio privremeno zatvoren prvog 10. E, do 31. trećeg. E, Elizaveta kaže da bi se time omogućilo bolja reprodukcija stoka sardine, ali možda bi e, bolje bilo govoriti o razdoblju od 4. do 6. mjeseca čak. Eto, toliko. Dakle, mi se čvrsto protivimo kvotama, to želim naglasiti. U Jadranu postoji zakonodavstvo u okviru GFCM-a i mislim da bi sve ovo moglo imati katastrofalne posljedice po ribarstvo u Jadranskom moru. Hvala ti Marko, fronte. Marko, molim te, nemoj biti predug. E, pokušat ću govoriti kratko. Moj vam je stav poznat. U ovom slučaju, iako je to prvi plan za sredozemlje, ne znači da ono što radimo za Jadransko more da je to dobro e, e, za cijelo sredozemlje i obrnuto. U ovom slučaju govorimo o e, ribolovu dvije vrste, vrlo specifične vrste i tu bi primjena kvota bila puno jednostavnija. Naravno, socioekonomske posljedice E, su tu specifične. E, ponavljam ono što sam rekao, postoji i e, razlika, ali nisu, kao što je rekao kolega Kaputo, sve udruge ribara protivne kvotama. Ima ih i oni koji zastupaju talijanski ribarski sektor koji se u tom smislu zalažu za prijedlog Europske komisije. Ja mislim da bi bilo dobro da se s ovim dosijeom usporede različiti prijedlozi. U prijedlogu komisije tu su se govori o e, minimalnom prinosu i ne znamo u kojoj mjeri će on jednog dana trebati postati e, kvote, odnosno maksimalnom prinosu. A isto tako e, što se tiče catch limita, ne znamo kako možemo ta dva prijedloga usporediti, ali također usporediti s količinama e, koji se sada love na Jadranu. Treba dakle usporediti količine da vidimo kakvi bi bili rezultati jednog, odnosno drugog prijedloga. Drugo, nije točno da komisija ne procjenjuje socioekonomske posljedice, ona ne vrednuje i ona to kaže, iako na dosta jedan težak način, jer kaže da će vjerojatno se smanjiti zaposlenost za 10%. Dakle, to se procijenilo i to će biti vjerojatno dosta značajno, ali ako želimo sačuvati socioekonomski sektor, moramo sačuvati i ono na čemu se taj sektor temelji. Jer u, sad se nalazimo u jednoj hitnoj situaciji kada treba odmah djelovati. Hvala. Rosa D'Amato, Rosa, tu veux... Rosa D'Amato, Rosa, želiš nešto reći? Izvoli. Si, grazie, presidente. Hvala lijepa. Od 2013. godine na Jadranu e, svi e, promatraju e, ribarstvo i znanstvenici nam govori da se neke vrste intenzivno love. I ja e, mislim da vidimo da oni koje se naročito promatraju su mala plava riba, inčune i srdele. E, već je e, i FAO predlagao kako smanjiti pritisak na te stokove i dali su i rješenja i za međunarodna zajednica se upredijelila da to poštuje. Jer sada se ti stokovi malih riba kombinirano e, nadgledaju na regionalnom, državnom i drugim razinama. Dakle, sve je jako fragmentirano. A sada je Komisija za e, sredozemlje zapravo odredila način e, ribova kojim će se zapravo jako malo čuvati sami riblji stokovi, a osim toga će to za e, taj e, gospodarski sektor jako, e, jako će ga se ugroziti. U, što se tiče ulova inčuna, recimo u Italiji ima jako puno dionika koji rade na tome. Trebamo pogledati kakve su stvarna stanja stokova dok istraživači zapravo koriste kombinirane metode, e, ono što kažu e, ribari, ono što se može primijetiti u moru i koja se masa može primijetiti u moru. To nije niti e, kvantitativno, niti kvalitativno dobro. Što su, gleda se dakle ko, e, da li su e, iskrcavaju mala riba, dakle mlađa riba i kao i rizik to predstavlja za reproduciranje vrste na dulji rok. Međutim, moramo gledati kako e, bi bilo, bila situacija za, kada se gleda dugoročno, naročito ko se radi o vrsti gdje do reprodukcije dolazi odnosno domješćene u prvoj godini života. A e, tijelo komisije, tehnička komisija za ribarstvo je donijela različite e, evaluacije koje su neizvjesne. Dakle, ono što sada prvo treba napraviti jest pogledati kakav utjecaj to može imati na riblje stokove i e, na druge aspekte koji sve skupa stoje u samom temeljnom prijedlogu. Dakle, govorimo ovdje i o malim i mikropoduzećima. Zaključno, moramo imati ribolovni napor koji će omogućiti da se adekvatno mogu procijeniti riblji stokovi svake vrste u smislu njezine biomase, a ne samo smrtnosti riblje i isto tako u okviru e, Komisije za Mediteran trebamo vidjeti kako se mogu smanjiti grozne posljedice po te vrste. Hvala ti. Norika, izvoli. Da, vjerujem da je ovo jedan od najosjetljivijih dosjeja s kojim se bavimo jer e, moramo iznaći rješenje za zahtjevno pitanje. Dakle, bilo bi da li je moguće imati standardizirani višegodišnji plan ili ne za Jadransko more situacija je dosta problematična ako analiziramo u studiju socioekonomski utjecaj u ovom e, višegodišnjem planu je od ključnog značaja za mene jer moramo stvariti ravnotežu između održivosti, okoliša i zajednice. Regionalni pristup, e, po mom mišljenju, može predstavljati dobro rješenje i podržavam e, pristup izvjestiteljice Smatram da je referentna točka biomase jako važna za ovo pitanje. Imamo određene amandmane koji stiču za ograničenje e, ulova kako bi se oporavili stokovi. Ovo moglo biti različito ovisno o državama članicama, ali moramo ostvariti jako dobru ravnotežu između znanstvenog, znanstvene podrške koju smo dobili i interesa zajednice koji je prvenstveno socioekonomske prirode. Vidjela sam e, izvješće Envija, vidjela sam da ima tamo nekih amandmana koji mogu pomoći i koje ću podržati. Vjerujem da je najbolje rješenje za regiju razmatrati stanje stokova, ali isto tako i utjecaj na obalnu zajednicu država članica. vjerujem da komisija može brzo raditi odnosno može surađivati s nama kako bismo ostvarili valjanu ravnotežu i ispostaviti okvir za pregovore za višegodišnji plan zajedno s vijećem i to bismo trebali napraviti što je brže moguće. Hvala Morika. Više niko se nije javljao za riječ. Sad ću dati riječ Veroniki Vejc, koja je predsjednica komisije. Dakle, Veronika, izvoli. Hvala predsjedniče, hvala svima na vašem doprinosu. Najprije komisija želi zahvaliti izvjestiteljici na izvješću. Imali smo jako pozitivan eh, kontakt s njom u pripremi ovog izvješća. Pozdravljamo njenu podršku, našu podršku za višegodišnji plan e, za e, male pelagijske vrste i za poboljšanje, za mjere poboljšanja e, stokova, inčuna i srdela koji su jako blizu kolapsu kao što su to i skoro potvrdili znanstvenici, to znamo. Sa zadovoljstvom vidimo u ovom izvješću da kontrolne mjere koje je podržala komisija da su podržane u okviru plana bolja kontrola ovog e, ribolova važna je kako bi se stvorila uravnilovka, dakle jednaka pravila za sve države članice i vjerujemo također e, da ono što predlažemo jest proporcionalno glede e, troška i administrativnog napora. No, imajući to na umu, donekle smo zabrinuti za glede brojnih predloženih amandmana na prijedlog komisije. Sada ću objasniti i govorit ću samo o najvažnijim amandmanima. Kao prvo, prema zajedničkoj poljoprivrednoj e, ribolovnoj politici. Višegodišnji planovi trebaju uključiti planove koji su sukladni sa e, zajedničkom e, ribarskom politikom, no maksimalni održivi ulov do 2020. u potpunosti je ispao. Dakle, režim koji upravljanja nemamo nikakve ciljeve za ispunjavanje ciljeva eh, upravljanja. Ovo nije sukladno niti sa zajedničkom eh, ribarskom politikom, niti sa višegodišnjim planovima koji su usvojeni na raspravama sa zakonodavcima. Sada se osvrnimo na sustav eh, upravljanja koji predlaže izvješće sustav upravljanja je od ključnog značaja i izmijenjen je značajno prijedlog komisije. Dakle, ovdje bismo prvenstveno imali e, napor za male plave ribe e, plus e, ograničenje ulova. Dakle, ovdje se mijenjaju uveliko GFCM mrež, e, mjere iz 2013. i mjere, hitne mjere koje su kasnije usvojene, jer e, mjere GFCM-a iz 2013. nisu provedene. Glede ambicioznosti, ono što je predloženo znatno je slabije od GFCM-ovih mjera iz 2013 gdje se predviđa napor e, od 33,5% za srdele i 5% za inčune. Imajući to na umu, ovdje je referentna vrijednost 2014. godina, ali to je u biti bila godina sa najvišim ulovom Dakle, to je e, u dugo, dugogodišnjem razdoblju, dakle, to je jako visoka referentna vrijednost. Isto tako, e, kada vidimo kako se namjera postupati sa malim pelagijskim vrstama i ne praviti razliku između inčuna i srdela, no te stokove ne možemo smatrati istovjetnim jer to su različiti stokovi, rade se različite procjene stokova za svaki stokova i mi predlažemo da se slijedi ocjena stokova zasebno. Kombinirati ove stokove u jedan jača opasnost e, kolapsa za osobito za te stok, za stokinčuna koji je vrijedniji i krhki i Želim reći u okviru ovoga svega da mjere GFCM-a prave razliku u upravljanju stokova inčuna i srdela i ne bave se malim pelagijskim vrstama kao takvima. Dakle, sve u svemu vjerujemo da režim koji je predložila izvjestiteljica nije dovoljno adekvatan eh, kako bi se nekontrolirani ulov eh, stavio pod kontrol i stavio i vratilo stokove u održivu razinu. Znanstvenici predlažu output kontrolu, a ne input kontrolu i možemo se, može se zajamčiti samo na taj način da se ograničava mortalitet eh, riba. do dolazi u velikim e, agregacijama i upravljanje takovima za ovakve vrste evo vidimo primjer u drugim e, morskim bazenima gdje se korištenje takova gdje je bilo isplativo i stokovi su ponovno postali održivi. Također želimo a to nije nisu rekli izvjestitelji da je pod primjene višegodišnjeg plana smanjen dakle mogućnost e, e i šaruna je isključena iz e, ovog e, i usputnog ulova što, što žalimo još jedna još par riječi o zahtjevu za amandman 42 i izuzeću za mediteransku uredbu, znamo za to, ali trebate znati da je znanstveni odbor STCF je analizirao zahtjeve triju država članica i nije mogao opravdati izuzeće e, ove uredbe, ove mjere ukoliko je potrebno usvojiti neke određene mjere za tehničku specifikaciju e, ribolovnog e, alata, to može biti urađeno zasebno. Što se tiče socioekonomskog utjecaja, znamo da je ovaj, e, ovo ribarstvo jako važno za spomenute države članice, osobito za Hrvatsku gdje 90% ukupnog ribolova ovisi o malim pelagijskim vrstama. Drago mi je da vidjeti da je gospodin Front pročitao našu ocjenu učinka i vidio da smo napravili ocjenu učinka socioekonomskog i utjecaj mjera koje predlažemo. Dakle, u toj ocjeni učinka mi jasno govorimo da bi bilo tranzicijskih, tranzicijskih socioekonomskih troškova bi potreba da se e, prilagode ribarske mogućnosti. No u ocjeni učinka jasno je zarečeno također da ako ništa ne učinimo i odnosno ako se bude nastavilo mm, kao do sad, imać, mogli bismo imati znatno goru situaciju uz opasnost da sektor ribarstva u potpunosti nestane. Vidjeli smo druge morske bazene u kojima e, se e, maksimalni održivi uvo, e, omogućio da se e, vrate zadovoljavajuće održive razne ribe. Što se tiče socioekonomskih aspekata, dalje, dakle, bilo je govornika koji su govorili o potrebnoj financijskoj podršci za ovaj sektor. Europski pomorski fond, Europski fond za e, e, pomorstvo je Eh, jedan od tih koji može pomoći i podsjećam sve zastupnike dakle da je bilo jako dobro da se posegne za tom mogućnošću. Dopustite samo još da kažem da ukoliko države članice žele koristiti tu mogućnost eh, za privremeno pomoći, onda to mora biti uključeno u višegodišnji financijski okviri, kao što je to slučaj sa baltičkim područjem i evo skoro sam došla do kraja predsjedniče. Čuo sam brigu glede razlika e, znanstvenih e, mišljenja GFCM-a i STECF-a. Dopustite da jasno kažem sljedeće. Dakle, nema razlike e, kod njih glede stanja stokova. Dakle, oba znanstvena tijela se slažu u potpunosti da su oba stoka i kako previše, e, e, da, da imamo situaciju prekomjernog ulova, no tu imamo, dakle, zbog različitih metodologija i različitih parametara različite zaključke. To je problem je riješen i sada novi savjeti STECF-a u potpuno su istovjesni savjetima koje je izdalo znanstveno tijelo GFCM-a. E Nažalost, znanstveno izvješće STCF-a nije još objavljeno, ali molim sve da ga pogledaju i onda ćete vidjeti da postoji konvergencija između te dvije ocjene i e, omjeri koji su, zaključci koji su došli e, iz ove nove E, novih zaključaka su povoljni od prethodnih. Dolazim sad do samog kraja. Dopustite zaključimo i da kažemo da pridajemo veliki značaj ovom prvom višegodišnjem e, planu za sredozemlje. Nadamo se da će to biti jako smislen plan koji će riješiti probleme i uspostaviti ravnotežu između profitabilnosti sektora ribarstva, zdravlja, odnosno stanja ribarskih stokova. E, koliko E, radimo se sa e, saslušanju znanstvenom koje će biti organizirane, ako se ne varam, u siječnju. Mi smo spremni sarađivati sa svima kako bismo napravili na kraju jako dobar prijedlog. Najpša hvala. E, hvala. Hvala lijepa Veronika. vi želite još reći par riječi zaključno? Hvala gospodine predsjedniče, bit ću doista brza. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovome u ovom izvješću e, i samo komisiji poručujem da ja jesam zabrinuta za stanje stokova ali jednostavno predlažem ostvarivanje cilja e, putem zrp a ali e, dakle isto je samo imam ja drugačiji pristup države članice pogotovo hrvatska koje love u jadranskom moru to je jedino more koje one, imaju i itekako se zalaže i bore za opstanak ribarstva i ribara u hrvatskoj pogotovo na otocima i priobalju. hvala lijepa. Merci beaucoup. janvier da, dakle, hvala puno. Do 20 i 5. E, siječnja će se trebati uložiti amandmani, a u travnju će 2018. godine ovo će biti na plenarnoj. Prelazimo sada na sljedeću točku, osmu točku dnevnog reda, a to je e, ribovni lanac u Europskoj uniji. E, izvješće koje je u rukama socijal, kluba socijaldemokrata e, Klara Agineira je izvjestiteljica koju odmah dajem riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Cilj ovog mm, radnog dokumenta, a prije samog izvješća, zapravo namjera je da se na neki način e, približe ciljevi, da ih se definira i kada kažemo da želimo vrijednostni lanac optimalizirati, onda to znači jedno vrlo široko sagledavanje ovog e, sektora ribarstva u Europskoj uniji. Morat ćemo pokušati odrediti jasnije taj cilj i potom onda i naglasiti one elemente oko kojih smo svi istovjetnog mišljenja. Stoga smo eto izradili ovaj radni dokument prije samog izvješća, a u veljači ćemo imati izvješće na vlastitu inicijativu. Glavni cilj ili jedan od glavnih ciljeva upravo postoji krije se o tome da se utvrdi što se to može poboljšati, što se može učiniti na razini lokalnih ribara i proizvođača kako bi imali dakle, povećanu vrijednostnu komponentu u samoj svojoj proizvodnji. Postoji dakle, lanac dodane vrijednosti u prehrambenim proizvodima, riječ je ovdje o ribarskim proizvodima i ribi, i mislimo da je zapravo potrebno da se upravo ovaj lanac novih vrijednosti konkretno valorizira, da se utvrde konkretni ciljevi, kako bismo onda znali u konačnici što možemo u tom lancu poboljšati, to jest e, koji su onda konkretni e, ciljeve koje bi pratili. Kako bismo kvantificirali u čitavom procesu ovaj, e, vrijednostni lanac, bitno je da lokalni ribari i proizvođači dobiju svoj sukladni status. U raspravi koje bismo poveli kako bismo eto mogli e, izvješće izraditi, uzeti u obzir sve mišljenja koja su proistekla iz samih klubova i koje su pridonijeli sami kolege kako bismo eto imali mogućnost e, stvoriti takav jedan zajednički cilj kojeg ćemo pratiti. Ja bih e, željela istaknuti nekoliko segmenata o kojima bih željela čuti mišljenje kolega. Jedna od važnih izazova a vezano uz vrijednosti lanac u sektoru ribarstva, a koje je često već spomenuto, ali nikada dovoljno nije do kraja analiziran, to je da ukupni resursi kao takvi nisu i nije ih moguće u cijelosti uporabiti. Što znači financijski resursi e, fonda E, moramo vidjeti zašto se resursi, financijski resursi ne koriste, postoji veliki deficit. Isto tako je e, svakako da se vrijednosti lanac uključuju marketinške i proizvodne planove upravo sa onim ciljevima da se upravo utvrdi razmjer e, ponude i potražnje kako bi se u konačnici potrošačima stavili na raspolaganje proizvodi koji zapravo odgovaraju njihovim potrebama iz područja ribarstva. To je jedna od ciljeve, znači proizvodni i marketinški planovi svakako bi moralo obuhvaćati e, bolju prilagodbu ovog omjera ponude i potražnje. Znamo da će to biti jako teško, prije svega kad je riječ e, o e, proizvodima iz segmenta ribarstva. Jedan od problema koje smo ustanovili i utvrdili kada smo provjeravali odgovore na ovo pitanje vrijednostnog lanca jedan od ključnih je dakle poteškoća da imamo upravo situaciju da se proizvođačke organizacije kao takve e, zapravo njihov pristup financijskim sredstvima vrlo je limitiran, a temelj toga je, nažalost, e, administrativne prepreke, ali s druge strane moramo istaknuti da nemogućnost pristupa financijskim sredstvima je zapravo nepoznavanje programa koji postoje unutar e, dakle fonda za ribarstvo. I zbog toga e, same proizvođačke organizacije e, se limitiraju na pitanja ribarskih kvota, ali to nije glavni cilj. Glavni cilj upravo se krije u tome da se na neki način ne definiraju samo kvote, već da se i u drugim područjima e, aktivno E, sudjeluje kako bi se upravo vrijednostni lanac aktivirao, znači ne korištenjem kvota u svojoj cijelosti, već da se uključe i ostali segmenti vrijednostnog lanca. Zbog toga proizvođačke organizacije moraju dobiti na svom značaju, moraju očvrsnuti i isto tako i regionalizacija, lokalna razina mora se uključiti, mora se razlikovati e, različite mehanizme potpora koje postoje, različiti instrumenti koji se mogu primijeniti. Postoji velik broj instrumenta i programa u postojećem dakle, fondu, a isto tako i zajedničkom tržišnim okvirima, a isto tako e, možemo kazati da će upravo ti instrumenti i resursi dati novu stvorenu vrijednosti, međutim ono što e, ne teče baš najbolje je upravo činjenica da proizvođačke organizacije E, ove programe i ove inicijative i ova sredstva i dotok ovih sredstava ne poznaju. Nisu poznate s njima i zbog toga želimo upozoriti na glavne segmente za koje smatramo da su važni u samoj raspravi i koji mogu dovesti do stvaranja ideje kako bi se optimalizirao vrijednostni lanac. A na prvom mjestu je pitanje što to čini koncentracija e, dakle same proizvodnje i same distribucije proizvode koje će imati posljedice, a to je primjerice da veliki proizvođači i veliki e, prehrambeni lanci koji su koncentrirani e, u svojem distributivnom segmentu. Postoji nekoliko svega aktera koji svoje norme nameću e, prehrambenim proizvodima. To se ne tiče doista samo sektora ribarstva, nego i drugih e, sektora. Međutim, mi moramo s naše strane utvrditi koje posljedice postoje upravo u sektoru ribarstva kada je riječ o koncentraciji trgovačkih lanaca. Prije svega, e, naravno, mora provjeriti i ostale e, sektore, međutim, najveći utjecaj možemo reći kod e, svježe ribe i upravo ima u opskrbi ili opskrbne vrijednosti samog lanca, samo ribarstvo. Što se tiče koncentracije ponude velikih trgovačkih lanaca koji se usredotoče na jedan maleni broj distributera i maleni broja koncentrirane prodaje, Postavlja se pitanje kako se ova posljedica e, i kako se u vrijednostnom lancu može uključiti u rješavanje e, isto tako i pitanje zapošljavanja e, humanih resursa, te isto tako kakva radna mjesta bi se stvarala na temelju optimalizacije vrijednosnog lanca, te isto tako pitanje kako se može zapošljavanje u sektoru ribarstva u segmentu i proizvođačkih organizacija i kod lokalnih ribara pospješiti, te isto tako dodati vrijednost u zapošljavanju. Znači, market, odnosno tržišni nastup samog proizvoda. Velik eh, broj proizvođačkih organizacija eh, koji postoji nisu eh, još uvijek u mogućnosti da se povežu unutar vrijednostnog lanca da izvrše ovu optimalizaciju. Jedan od najvećih izazova s tim u vezi dakle bio da se planira proizvodnja, da se poboljšaju marketinške aktivnosti, komunikacija, e, usklađivanje prodajnih planova, te isto tako potrebe samih proizvođačkih organizacija koje moraju e, dovesti do pojednostavljenja administrativnih prepreka, poticanje inovativnosti u ovom segmentu, sve su to elementi koji su izrazito važni kako bi vrijednosti lanac bio u konačnici optimaliziran. Međutim, upravo iznimke e, koje upućuju na to da proizvođačke organizacije ne čine dovoljno napora i ne koriste ovu strukturu. Jednu točku koju smo u izvješću također e, naveli, u radnom dokumentu naveli, to je e, održivost e, u okolišu naravno i ekonomičnost same flote. Uvijek govorimo o održivosti i da je doista važno da se održivost u okolišu očuva. Isto tako i socio ekonomske posljedice moramo provjeriti kao takve i moramo vidjeti u kojem segmentu vrijednostnog lanca bi se moglo poticati jedan ili drugi segment. Na našem odboru često možemo čuti da se artizanalno ribarstvo mora poduprijeti i bolje poduprijeti, često to čujemo i u javnosti. Međutim, što se tiče raspodjele financijskih sredstava, čini se da su stvari ipak malo drugačije. Mm, naime, situacija nije takva da artizanalno ribolov zaista ima financijska sredstva, stoga moramo postaviti pitanje što mi možemo učiniti kako bismo u konačnici dovoljili do situacije da sve one mjere koje želimo potaknuti e, potaknu isto tako i artizanalno ribarstvo. Ako sa svoje strane pogledam e, malo ribarstvo i artizanalnog tipa, e, kada pogledamo ono što se nudi u supermarketima, ne može se zapravo uopće razlikovati riba iz industrijske proizvodnje i artizanalne e, e, proizvodnje. E, kako zapravo ove resurse na neki način iskoristiti i kako potaknuti ove male ribare u svom segmentu plasmana proizvoda. I svakako moramo razmisliti o tome kada govorimo i o održivosti, kad govorimo o okolišu, kada isto tako želimo potaknuti razvoj samog ribarstva. Kako mi kao potrošači možemo razlikovati ribu koja je došla iz održive proizvodnja koja nije? Ja kao potrošač želim kupiti i želim imati izbor e, kupnje jedne ili druge vrste. To su sve pitanja koje želimo obuhvatiti i koje želimo raspraviti. Što možemo učiniti kod samih resursa kako možemo e, različite elemente vrijednostnog lanca optimalizirati koji se do sada nisu optimalizirali, koje ciljeve u konačnici e, moramo pratiti što se tiče samog vrijednostnog lanca i svi oni elementi koji se pri tome moraju izdvojiti i isto tako vidjeti ove male ribare, lokalne ribare, vidjeti koje mogućnosti postoje da ih se potakne. Vrijednostni lanac eh, i analiza vrijednostnog lanca je izuzetno kompliciran i zahtjevan posao. Ako nemamo na početku postavljen konkretan cilj, onda ćemo u konačnici eh, kod ove inicijative zapravo možda promašiti temu i možda neće dotaknuti budući razvoj. Međutim, ako konkretno želimo poboljšati određene segmente vrijednostnog lanca, tada možemo biti na dobrom putu kako recimo želimo e, promijeniti segment distribucije, kako želimo promijeniti e, samo e, dodjeljivanje financijskih sredstava, kako možemo potaknuti razinu proizvođača lokalnih ribara, te isto tako u budućnosti svakako moramo usredotočiti se na ove segmente. Svi imate dokument koji smo sastavili, ovaj radni dokument i nadam se da ćemo svakako moći e, se usredotočiti na e, segmente koje sam navela, jer e, zapravo ukoliko želimo gledati cijeli vidiran tada nećemo uspjeti. Hvala gospodine predsjedniče, hvala izvjestiteljici na ovom radnom dokumentu. Ja mogu poduprijeti sam ton ovog dokumenta. Ja mislim da za svaki brod i svaka vrsta i svaki proizvođač ima svoj vrijednostni segment u vrijednostnom lancu. Malo ribarstvo, poljoprivredni proizvodi ovise o lokalnoj razini, prije svega o samoj preferenciji potrošača, o mogućoj konkurentnosti prema drugim proizvodima, te isto tako i mogućnosti izlova takve ribe, a isto tako i distribucija, proces distribucije, te isto tako e, tržišni nastup, sve to niz aspekata koje možemo analizirati pri tome. Svaki dio u segmentu e, ribe koje dovodimo na tržište e, donjeće upravo e, povećanoj vrijednosti, a koji se može dobiti upravo kroz ribu. Tko će dobiti veći dio te, tog vrijednosnog segmenta lanca, to je jako važno. Same ovisnosti u samom procesu su izuzetno isprepletene i Zbog toga je potrebno da se e, na neki način ova dobit koja se ostvaruje dođe dionicima. Optimalizacija e, onih vrijednostnih lanaca u sektoru ribarstva Europske unije značilo bi zapravo i maksimalizaciju dobiti koja se ostvaruje, a zadržavanje e, same dobiti unutar sektora bi doprinjelo pozitivno i lokalnoj zajednici i lokalnim ribarima. Naš zadatak je ovdje da ove međuovisnosti analiziramo i da vidimo što se događa s tim procesima i da neki način maksimaliziramo upravo one vrijednosti koje su moguće. Ribari su suočeni sa velikim izazovima kad je riječ e, o samom načinu iskrcane ribe, kad je riječ o trajnosti ribe kao svježeg proizvoda, te isto tako ugrožavanju samih stokova. Zaista je velika konkurencija kad je riječ o inozemstvu, a to je ujedno i realnost u sektoru ribarstva u samoj Europskoj uniji. U tom kontekstu želim isto tako naglasiti da se veselim budućem radu sa izvjestiteljicom kada valja analizirati ove izazove koje stoje pred nama. Hvala vam. Mikrofon je uključen. Thank you very, much. Hvala lijepa. Smijem li se ispričati što sam zakasnio i kada je izvjestiteljica govorila, ja sam preko sat vremena na jednom drugom odboru imali glasovanje i stoga mi je žao što sam zakasnio. Ja bih e, želio čestitati izvjestiteljici na ovom radnom dokumentu. Sa velikim zanimanjem sam ga pročitao i želim uputiti nekoliko komentara. Ovo je zaista prilika i prigoda da zaista ribarstvo sa svim e, svojim financijskim segmentima obuhvatime da na neki način olakšamo sve ono što je moguće u samom procesu pojednostaviti. Kad pogledamo stavak drugi u opisu, mislim da e, sam potaknut da na neki način lokalni ribari trebaju zadržati najveći dio ostvorene nove vrijednosti, a to je ipak optimistično. Ja sam e, bio poslovni čovjek prije nego što sam došao u parlament, e, znam koji veliki, dakle, distributeri Tesco ili Carrefour traže ogromne marže i svi oni koji su uključeni u tom lancu. Stoga, ovaj, najveći dio vrijednosti zadržati kod lokalnih je vrlo optimistična izjava. Zaista bi bilo od velike pomoći da se ribarska zajednica e, time očuva i da na neki način e, imamo jedan sektor koji bi bio interesantan i za mlade, te isto tako da potaknemo zapošljavanje u sektoru ribarstva. S tim u vezi ja bih isto tako mm, pogledao ovaj treći stavak eh, samog, eh, samog izvješća. Mi bismo također voljeli vidjeti u um, dokumentu i kasnijem izvješću kako bi se poduzeli koraci za pospješivanje samog sektora, a to je e, dakle obrazovanje, a isto tako i poticanje za osvajanje novih tržišta kako bi ribari zaista bili povezani povezani sa ovim distribucijskim lancima kako bi svoju svježu ribu mogli ponuditi u ruralnom području te isto tako svoje aktivnosti proširiti na preobalnom području te time stvoriti veći broj radnih mjesta. Također bih volio vidjeti i označivanje samih proizvoda, a i same ribe dakle moj hobi je dobrobit životinja, a isto tako proširiti to je na segment ribarstva bilo bi zaista nešto što bih eh, volio vidjeti i ako se E, riba e, tretira na sukladan način prije no što dođe u supermarkete kako bismo imali jasno označivanje samog proizvoda i podrijetlo i sve ostale informacije koje su potrebne. Mislimo da ovaj radni dokument e, budući inicijativa daje jednu dobru osnovu kako bismo promatrali svaki pojedini segment vrijednostnog lanca ovog proizvoda i nadam se da ćemo biti ambiciozniji u konačnici kako bismo poduprli upravo e, ribarstvo koje se nalazi u nezavidnom položaju i te pogotovo u lokalnom području znači da posao ne dovodimo samo na raspravu o maržama koje se ostvaruju. Hvala. Hvala lijepa. Što se tiče tehnologije i potreba e, potrošača, ove e, vrijednostni lanci postali su sve više globalizirani i sve više složeni. I e, moramo reći da potrošači nemaju uvijek te dobrobiti od vrijednostnog lanca. Čak Roza možeš li malo usporiti za privoditelje? Ono što sam htjela reći da u velikom brojem slučajeva niti druga poduzeća, recimo restorani ili pak poduzeća koje prerađuju ribu ne mogu to iskoristiti jer prodavači na veliko jednostavno tu ribu šalje na daleka tržišta. I Moramo reći da svaki, svake vrsta ima zapravo svoju specifičnu vrijednostni lanac i puno toga utječe na proizvode ribarstva i akvakulture. A jednom kada te ribe dođu na tržište, onda će se vidjeti kako može iskoristiti takvu vrijednost. Vrijednosti lanac se jako mijenja, ovisi o tome da li se radi o malom ribolovu ili se pak radi o industrijskom ribolovu. U Italiji ima 70 tisuća e, ljudi koji žive od ribarstva. Od industrijskog ribolova žive u Europi 69 tisuća ljudi. Moramo reći da e, često imamo e, problema sa vrijednostnim lancima zbog toga što se zapravo često traže jako ogranič, velika ponuda za jedno ograničene vrste. Mnoga poduzeća u Europi imaju jako puno problema i zbog prisustva stranih poduzeća. To je naročito slučaj na jugu Europe. Zato je jako važno da lokalne zajednica mogu e, živjeti od vlastitog ribljeg fonda. Treba postaći e, aktivnost i e, moramo poboljšati situaciju na razini lokalne zajednice, lokalnoj prodaji ili pak postaći preradu ribe kako bi lokalni proizvodi mogli doći do novih tržišta. E, komisija za ribarstvo za Mediteran može u tome pomoći. Ja predlažem dakle da se savjetuju poduzeća, da se surađuje sa poduzetnicima koji imaju više iskustva. Zatim da se više napravi na istraživanju, naročito oni koji poznaju lokalni sektor ribarstva, kako komercijalizirati određene proizvode, kako pripremiti lokalnu ribu i školjke. Treba dakle favorizirati razmjenu znanja i kontakte među poduzećima onih svi koji interveniraju u različitim stadijima vrijednostnog lanca. A osim toga moramo vidjeti e, kako se može raditi e, na tome da mala poduzeća imaju mogućnosti da ih se stavlja na druga tržišta. Trebamo dakle raditi na tome da se zdravo hranimo i da proizvodnja bude održiva. Hvala Roza. Kolegica Izasun Bilbao. Najviše hvala, predsjedniče. Najprije, naravno, očita stvar, želim zahvaliti Klare Gljeri. Na tome što je započela ovu raspravu i vjerujem da ćemo moći doći do zanimljivih zaključaka. No najprije želim reći da smo suočeni sa dosta složenom situacijom i veliki problem eh, koji imamo sa E, ribarnim e, brodovima, artizanalnim e, ribolovom, to je upravljanje jako ograničenim kvotama. Jako, jako ograničenim. Ovdje se govori o lancu vrijednosti, ali glavni problem je taj što nemamo bog zna što zaloviti. Dakle, to je to polazište problema. U izvješću se spominje određeni broj situacija, no želim napraviti razliku između onoga što se tiče priobalnog ribolova i drugih vidova ribolova, jer imamo različite percepcije onoga što bi mogao biti taj priobalni ribolov, ali njega ima svugdje po Europi. To nam kažu različiti analize da ima velikih problema s kvotama, mimo tih problema s kvotama, koji su drugi problemi, priobalni ribolov je takav da kvalitetni proizvodi koji su ograničeni količinom ne mogu biti valjano etiketirani kada se prerađuje proizvod. A to je stalni, stalni zahtjev cjelokupnog sektora. Dakle, nismo se mogli dogovoriti putem amandmana, putem reforme jedinstvene ribarske politike. To nismo uspjeli izvojevati, niti čitavim nimuznom amandmana o kojima se raspravljalo ovdje, usvojilo ih se na plenarnoj. I zbog toga vas molim da budete jako otvoreni jer trebate imati na umu i ulogu potrošača koja treba biti puno veća, jer ako stavimo u konzervu određenu vrstu ribe, skušu, ja želim da unutra bude skuša. A na meni je da odlučimo hoću li platiti 8 eura za tu konzervu ili kup nešto drugo što košta samo 3 eura. Dakle, zahvaljujući adekvatnom označavanju stavi se ime i vrijednuje se ono što je ulovljeno u okviru priobalnog ribolova. E sad, naravno, određena sezona, kada imamo ograničenu količinu suše, možemo imati veću cijenu i tako dalje, ali dobro. Zatim, što se tiče zapošljavanja, iskustvo nam pokazuje da kada ima malo resursa, nijedan mm, nitko od mladež ne želi se upustiti u sektor u kojem se ne može, Bog zna što, zamrz, e, zaraditi, ali imamo e, velike brodove koji idu dalje koji mogu zaraditi dosta novca i u školama se obučava mlade i mladi idu dakle ipak u sektor ribarstva. Dakle, tamo gdje ima i resursa i novca ljudi e, idu u ta zanimanja. Što se tiče komercijalizacije proizvoda, istina je da naravno da brodovi moraju prodavati velikim posrednicima i mora se uspostaviti pravedna ravnoteža između onoga što se prodaje i kupuje, jer ljudi moraju moći prodati industriji, jer je ona pozitivna, jer je industrije potrebna određena stabilnost i jamstvo glede proizvoda. Tu je, dakle, čitav lanac u pitanju i u tom lancu moramo istvariti ravnotežu. Doista mi se dopalo ono što je rečeno glede promoviranja poljoprivrednih proizvoda gdje je riječ o etiketiranju određenog podrijetla, ali u ribarstvu to nismo mogli dobiti tu oznaku podrijetla i s ovim izvješćem trebamo poboljšati stvari. Ja želim da s ovim izvješćem jednom za svakda prerađeni proizvodi mogu označiti podrijetlo proizvoda i sektor e, ribarstva i priobalni ribolov, će nam biti zahvalan na tome jer mi ćemo i potrošači moći e, procijeniti i vrijednosti i tek i sve moguće. Hvala gospođa Nirjada. Kao što znate ja ću biti kratka. Mislim da je jedan od problema koje mi imamo u Irskoj je taj što se samo obrađuje 5% e, ulovljene ulova i mali ribolov e, se raspada kada imam, vidimo e, super potegače i super koče to su ogromni brodovi koji kupe apsolutno cijeli, cijele stokove i tu nema više zapošljavanja Obrazovanje je od ključnog značaja. Mislim da bismo mogli učiti od kolege, kolega iz sektora poljoprivrede, jer oni imaju jako dobre kampanje glede svega što se tiče poljoprivrede, a mi nemamo više ribe za uloviti. I ne možemo to niti označavati. Dakle, neću ponavljati sve što je rečeno, ali jasno je da kvote imaju ogroman utjecaj na to. Toliko od mene. Hvala, Mirjada. Werner Kuhn. Hvala lijepa, Klare Aguileri, na ovom e, dakle, radnom dokumentu, a koji zapravo se tiče isto tako i više godišnjeg financijskog okvira nakon 2020. godine upravo tu se krije glavna tema kako možemo uz pomoć investicija upravo vrijednostni lanac optimalizirati i poboljšati. Velike ribarske organizacije, i proizvođači koji tisuće tona imaju e, ribe koje su na neki način e, obrađene u vlastitim e, preradbenim lancima samo jedan primjer gdje imamo još taj potencijal. Kad je riječ e, o haringzi kod nas u Mecklenburgu vorpommern kada imamo 20.000 tona haringe koju može uloviti u mjesec dana, tada bi morao zadržati za sebe zapravo 10% tog ulova, to znači 2000 kila koje će sam preraditi, a možda i 3000 kila na temelju kojih bi onda zapravo imao jedan vrijednosni lanac za marketinški pristup i za distribuciju, a počevno od toga da trebamo imati rasadni sustav, da moramo imati E, isto tako sredstva koja će to financirati. On može čak imati usto jedan mali restoran, dakle jedan ukupan tržišni pristup obuhvaćen sve segmente. Međutim, problem je sljedeći. Upravo e, poticaji iz e, fonda su toliko brutalni, moram kazati, jer ukoliko imaš investiciju od milion eura, čini se kao da se pristupa tome kao da tražiš 50 tisuća eura ili 30 tisuća eura. To je naš zadatak. S jedne strane, objelodaniti i obznaniti stvari, a suglasan sam njime što je rečeno. Međutim, ove regulative, tko će onda u konačnici moći postaviti zahtjev, ko ispunjava kriterije sa upravo e, regulativom de minimis bi puno više ostvarili nego ako potičemo velike proizvođače i prerađivače. Hvala Werner, nitko se drugi nije javio za riječ. Dakle, sada predajem riječ predstavniku komisije, gospodin Nikolajan. Izvolite. Gospodin Nikolajan, ali dobro, nevažno. Najpša hvala što ste prošli komisiji mogućnost da reagira na ovaj radni dokument. Kao što smo već naglasili u prvoj razmjeni gledišta, slažemo se s tim da tema promjene lanca vrijednosti je jako važna tema i jako složena. I analizirajući faktore i čitav niz faktora možemo razumjeti kako to funkcionira i vidjeti gdje su uska grla. Tijekom prve razmjene gledišta komisija je ukazala na činjenicu da glavni aspekt koji treba sagledati kako bi se zajamčilo da je lanac vrijednosti dobro vrednovan jeste jačanje konkurentnost tržišta, bolje razumjeti kako tržište i, obskr i obskrba funkcioniraju i da se postaramo da e, se ponda i potražnja poklapaju. Jako nam je drago vidjeti da je u radnom dokumentu ovo preuzeto onom dokumentu koji je predstavila izvjestiteljica. Sada, kako poboljšati konkurentnost sektora? Na zadnjem susretu rekli smo da organizacija zajedničkog tržišta pruža određeni niz instrumenta koje mogu koristiti operateri. Tu imamo mogućnost osnivanja organizacija proizvođača ili, želimo naglasiti jer je relevantno u ovom kontekstu, međumrežnu, stvaranje međumrežnih organizacija. Nažalost, primijetili smo već da svi ovi instrumenti se ne koriste u potpunosti. Organizacije proizvođača su dosta učestale u državama članicama, no dvije trećine država članica i imaju organizaciju proizvođača, ali tome nije tako za međusektorske organizacije. Dakle, postavit ćemo pitanje koje smo postavili zadnji put i koje je najvrijednije u ovom kontekstu. Dakle, zašto se ovi instrumenti ne koriste? Koje su posebnosti u ribarstvu i akvakulturi koje sprečavaju operatere da uđu u međusektorske organizacije kao što je tome slučaj u sektoru poljoprivrede? drugi instrument e, organizacije zajedničkog tržišta pruža ribarima mogućnost e, marketinškog e, i proizvodnog plana. Ti planovi omogućavaju ribarima da poboljšaju svoj položaj u lancu vrijednosti i oni omogućavaju organizacijama proizvođača da koriste one instrumente marketinga i tržišta koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama. Naravno, provedba MFF-a, onako kako je, do kako je do napravljena, je slaba i mali dio koji je do, na državama članicama se refundira ovim organizacijama. No želim naglasiti dva elementa glede ovog konkretnog slučaja. Kao prvo, ono što se tiče provedbe fondova je horizontalne prirode, dakle nije nešto se tiče proizvodnog marketnog tržišnog plana, dakle nije povezano izravno s planom. A kao drugo, planovi su najprije i prvenstveno izrađeni kao instrumenti koji trebaju omogućiti organizacijama proizvođača da postanu konkurentniji bez obzira na raspoložive financije. Dakle, iako su financijska sredstva jako važan element, svi slažemo s tim, no mi ne mislimo da bi to trebao biti ključni element. Nismo vidjeli ni jednu jedinu organizaciju proizvođača koja je koja nije bila priznata samo zato što nije dobila financijska sredstva od MFF-a. Vidjeli smo da su čak neke od njih odustale od svo, e, priznanja jer nisu mogli zadovoljiti e, uvjete. Dakle, želimo reći da se moramo baviti ovim planom i upravnim e, sposobnostima da se izrade ti fondovi, a financije i financiranje su po našem mišljenju drugorazredni element, odnosno sekundarni koji naravno treba biti na raspolaganju za podržavanje organizacija proizvođača. Što drugog aspekta tiče, dakle, konkretno transparentnosti tržišta i funkcioniranja lanca vrijednosti. Radni dokument ukazuje na neke promjene u proizvodnom lancu i mogući razvoj stvari. I ovdje imamo nekoliko komentara. Istina je da od 2000. prodaja proživljava restrukturiranje i koncentraciju i supermarketi postali su glavne prodajne točke za proizvode ribarstva i akvakulture u Europskoj uniji. No, ipak to nisu novi trendovi. Stvarnost na terenu je raznolika i pruža mnoge mogućnosti lokalnim zajednicama. Kao prvo, supermarketi nisu u svim državama članicama glavno mjesto kupovine. U Španjolskoj eh, je Španjolska je jedna od takvih zemalja i druge južne zemlje kao što Grčka, Italija, Malta isto vrijedi i za njih. Čak kada gledamo i malo prodaju i njihovu strategiju, to je nešto što ne ide na uštrb lokalnih zajednica. U većini europskih zemalja, supermarketi, požurit ću. U većini europskih zemalja supermarketi imaju tri vrste opskrbe e, koje uključuju ribare. Samo u središnjoj Europi ulaganje je manje zbog prirode tih zemalja. Što nam to govori? Kao što rekoh, postoje različiti modeli opskrbe lanca vrijednosti, većina njih može valorizirati lokalnu dimenziju, no imajući na umu kompleksnost i raznovrsnost stvarnosti u Europskoj uniji, najvažnija stvar jeste e, ojačati ulogu lokalne razine da u potpunosti i omogućiti da u potpunosti iskoriste ove mogućnosti. Naravno ne trebamo biti niti naivni. Pravne trgovinske prakse mogu nastupiti u lancu vrijednosti utjecaj određenih područja mogu biti veći od drugih, no u ribarstvu trebamo vidjeti što je to što negativno utječe na e, ribarenje. Treći element kako da potrošač dobije ono što očekuje. Kao što smo vidjeli od Eurobarometra nema jednog jedinstvenog rješenja za sve. Isključeni mikrofon. E, već 8 minuta govorite u ime komisije. Dakle, ako se ne budemo organizirali svi, onda nećemo uopće moći saslušati izvješće gospođe Nikolaj. Tako da se nadam da ste rekli ključne stvari. Hvala vam, gospodine Nikolijan. Klara, sad te molim da budeš kratka za zaključak. Ja se pridružujem na onima koji su mi se zahvalili, zahvaljujem ja njima. Sada ćemo produžiti, produbiti raspravu kako bismo ostvarili ciljeve i ne dovodili u pitanje opću orijentaciju ovog izvješća koje će biti korisno. E, ovo je bilo jako sintetično. Hvala te, Klara, hvala. Glasit ćemo 21. ili 22. ožujka 2018. na plenarnoj u travnju 2018 toliko. Dakle, sada prelazimo na stanje, aktualno stanje rekreacijskog ribolova u Europskoj To je izvješće na vlastnu inicijativu koju je dodijeljeno Aldeu. Norika Nikolaj imenovana je izvjestiteljicom. Dakle, sada imamo prvu razmjenu gledišta. Dakle, niti ovdje ne moramo biti predugački. Evo, predajem riječ Noriki. Hvala vam. Prema nekim podacima Europske udruke ribića 20 e, milijuna ljudi se bavi rekreacijskim ribolovom, a e, ekonomski utjecaj toga je 40 milijardi eura gotovo. I ja sam e, među njima. I prema podacima koje je naš odjel proveo, E, to uključuje oko 9 milijuna ljudi i 10 e, milijuna eura. To jednostavno govori da nemamo dobre podatke nigdje u Europskoj uniji. Radi se o ogromnom fenomenu. Velik broj ljudi se time bavi. Međutim, nažalost, u zajedničkoj ribarstvenoj politici to nije kvantificirano. Nedostatak podataka e, je e, u cijelom tom području. Naime, nešto podataka prikupile su određene države članice, recimo za e, ribov atlantskog bakalara, atlantskog lososa i nekoliko drugih vrsta, ali samo za određene vrste imamo podatke, e, one kojima se ljudi puno bave, ali za druge vrste nemamo ništa. A druga stvar koju sam vidjela u mom izvješću je da nema definicije, što znači da je pristup rekreativnom ribolovu zapravo nedefiniran. Ja sam e, pokušala <clears throat> naći samo jednu, odnosno našla samo jednu definiciju u dokumentu i kada gdje se govori o sportskom ribolovu. Međutim, mislim da je u Europi potrebna jasna definicija toga. Poteškoća s nedostatkom definicije jest i tada je teško onda tražiti od država članica da nam daju podatke jer e, utjecaj rekreativnog e, ribolova je ogroman. Nemamo relevantne znanstvene podatke o tome. Ne znamo kako to utječe na biomasu, kako utječe na naše ekosustave, te mislim da bi bilo nužno saznati više o tome. Nažalost, e, budući da se ovime nismo bavili, nemamo utjecaja na okoliš koji to ima i to je glavni problem koji imam u svom izvješću. Postoji razlika između rekreacijskog ribolova općenito i pomorskog ribolova. Pomorski ribolov definiran je i e, u nekim organizacijama i kad je recimo definirao pomorski ribolov. Znate u kojoj mjeri moramo poštovati pravila vezano za ZRP kada se radi o pomorskom rekreativnom ribolovu, obvezi uskrcavanja i mogućnosti da velik broj država članica ima zapravo izuzeće za e, obvezu iskrcaja i do toga dolazi upravo zato što nema definicija. A nedostatak definicije može ponekad e, pokriti i e, druge probleme. 74% naše flote, dakle brodice, kraće od 12 metara. S obzirom na sve to, e, s obzirom na sve to, treba poduzeti mjere za NNN ribarstvo. I e, moram reći da eto treba e, vidjeti neke stvari koje nisu riješene i koje su analizirale stokove, recimo Hrvatska ili pak Norveška koja i nije članica Europske unije. Međutim, to su jedini dokumenti, znanstveni dokumentima s kojima raspolažem. Želim također spomenuti i e, brancina koji je izuzetno važan za pomorsko rekreativno riparstvo. Mislim da kad se radi o brancinu da je tu utjecaj vrlo važan, a teško je uključiti u to e, plan oporavka stoka, a da se istovremeno ne uvedu i neka ograničenja. Na tom planu ne znamo koliko je to važno za gospodarstvo. Postoje mogućnosti razvoja lokalne zajednice, priobalne zajednice, turizma i sve onoga što je, se vrti oko te aktivnosti. Međutim, nažalost, niti jedna država članica nije dakle krenula analizirati više taj rekreacijski, odnosno sportski ribolov. Prema podacima kojima raspolažemo vidimo da rekreacijski ribolov može predstavljati značajan udio ribolova. Upravo smo govorili recimo o Jadranu i ne znamo točno kakav utjecaj to ima na e, pelagijske vrste. Poznato je također da u velikom broju država članica Rekreacijski ribolov, naročito pomorski ribolov, predstavljaju značajan izvor bruto domaćeg proizvoda za tu državu članicu. Htjela bih se također osvrnuti i na plavo gospodarstvo i moram reći da želimo li zaista razviti plavo gospodarstvo, moramo razviti i e, sportsko, dakle rekreacijsko e, ribarstvo, odnosno ribolov, e, kako bismo to povezali s turizmom. Imam još i druge ideje koje bih mogla više razviti. Smatram da je ovo izvješće važno. Po prvi puta se bavim ovim rekreacijskim ribolovom sada. Ponekada mi draže da to jednostavno zanemarimo. Nažalost, to nije dio ZRP-a. Osobno mislim e, da bi to trebao biti sektor koji će na čijem će se razvoj raditi, baš kao što se radi na razvoju pomorskog ribarstva i kao što se radi na razvoju akvakulture. Mislim da to sve treba ući u sljedeću zajedničku ribarstvenu politiku. Jer moramo e, to proučiti ne samo rekreacije radi, već i radi utjecaja koje to ima na okoliš. Na taj način se može educirati mlade generacije treba e, obvezati države članice da e, moraju ipak minimalno izvješćivati, da treba imati određene podatke. Neke države članice recimo ne daju nikakve dozvole kako bi netko mogao e, se baviti ribolovom, što dolazi do toga da imamo NNN ribarstvo a ne znamo dakle kakav je utjecaj kojih je razmjera takva vrsta ribolova ima. Ovo je vrlo provokativan provokativna tema, očekujem puno amatmana, ali sada neću više duljiti s mojim uvodom. Hvala lijepa Norica, Norika. Prije no što dam riječ izvjestiteljima u sjeni, kao, e, ne više kao predsjednik, već kao zastupnik želim reći par riječi. Točno je da kad se radi o rekreacijskom ribolovu, da se e, moramo suočiti sa tom ogromnim manjkom podataka, pa je teško procijeniti kako takva vrsta ribolova utječe na stokove. Morali bismo moći uspostaviti kontrolu koja će omogućiti prikupljanje podataka što se tiče znanstvenih mišljenja, do njih se dolazi e, nakon što se izrade modeli, što je nešto čega se uvijek pribojavam jer vrlo često ne odgovara stvarnosti. Kao što znate, a to ste i potvrdili, ja sam predložio da se rekreacijsko ribolov Francina E, e, također prouči. To bi nam omogućilo da dobijemo pouzdane podatke o rekreacijskom ribolovu, zato što sada nemamo puno podataka, a to bi sve trebalo biti u okviru višegodišnjih e, e, planova za ribarstvo i mislim da rekreacijski ribolov apsolutno treba u to ući. Osim, bilo bi bolje da recimo E, ribari imaju po jednu dan, mjesečni knjižicu koju će voditi dnevnik o tome što su ulovili, a ne dnevna ograničenja. Mislim da bi tako što omogućilo da na osnovi toga poslije znanstvenici mogu raditi, recimo da im se odobri 20 do 30 riba mjesečno. Dajem odmah riječ izvjestitelju sjeni Werneru Kunu. Predsjednik je već e, zapravo na neki način iznio sve ono što EPP je želio iznijeti, ali htio sam kazati još e, neke stvari. Što se tiče rekreacijskog ribolova, razlikuje se od profesionalnog e, ribarstva. Naime, rekreacijski ribolov je usmjeren prema altruističkim, ja bih rekao, evo, bez ikakve komercijalne namjere a što posljednjih dana i mjeseci vrlo često se e, zaboravljalo. Zahvaljujući Norik i Nikola, evo upravo ovu temu možemo razgovarati o ovoj temi i upozoriti na to da podaci iz država članica ne postoje. Ekstrapoliranje sa ovim telefonskim anketama, koliko to postoji kod e, ribića, to je sve skupa nejasno i netočno i stoga pozivamo države članice da nam su potrebne podaci. Imate čak i za prikupljanje podataka i financijske izvore s kolegom Frontom upravo smo to učinili i imamo mogućnosti financiranja, prikupljanja podataka. A potom alat koji se koristi u rekreacijskom ribolovu, kako se on i u kojem smjeru se razvijao. Izuzetno ambiciozni i vrlo skupi e, alati, oni čak e, rade neke segmente i pokrivaju neke segmente kao i profesionalni ribolovi e, i ribari catch and release tehnika, dakle o kojoj ću također nešto reći, upravo postoje zahtjeve da rekreacijski ribolov mora biti unesen u planove upravljanje. To će biti izuzetno teško i komplicirano, a prije svega kad je e, European Anglers Association je izuzetno avangardna, a oni međutim ne dozvoljavaju da raz kad razgovaramo sa samim e, ribićima i rekreacijskim e, ribićima, onda je to jedan proces koji se tek treba održati i uopće e, tu temu započeti raspravljati s njima. I nalazim se već kod same situacije kako želimo pristupiti u zajedničkoj ribarstvenoj politici kada je riječ upravo o temeljnim načelima MSY, isto tako obaveza iskrcaja, sve što znači za rekreacijski ribolov. Tko će to nadzirati? Alan Kadek je postavio pitanje kako ćemo kontrolirati rekreacijski ribolov na udaljenim mjestima, e, koliko e, želimo imati inspektora u konačnici i tko i na koji način će to obuhvatiti, koliko će tu ljudi biti zaposleno. Catch and release, eh, lov i izbačaj ribe, eh, to je jedna obaveza koja zapravo imamo u profesionalnom ribolovstvu, kako možemo selektivnost poboljšati, što se događa sa ribom koja nema, eh, dakle koja nije još dovoljno odrasla da ju možemo uhvatiti. Što se tiče našeg Baltika, a koja se tiče isto tako i e, zapadnog bakalara, mi smo to obuhvatili sa mjerama koje su pokazali upravo sa veličinom oka i koja je ograničila i ribiće i rekreacijski ribolov, a koji su onda morali biti prisiljeni da na neki način održivo gospodare resursima. Što se tiče tehničkih mjera, eto, nedostatni podaci, ima jedna jedina studija u Europskom parlamentu koja se bavila tom temom, a, mislim da je tamo izneseno čak deset preporuka, a u sedam od tih preporuka traži se veća količina podataka, dodatne analize, a jedna preporuka govori o tome da bi to trebalo biti zaseban sektor u ZRP-u. Ne želimo općenito odbiti rekreacijski e, ribolov kao dio ZRP-a, međutim nemamo još detaljnu analizu svega, a to bi bilo pak opet potrebno, e, dakle kad je riječ o pojedinim vrstama riba poput bakalara, e, to je potrebno. A što se tiče i same pravosudne i zapravo pravne osnove, moramo e, raditi i na pravnim osnovama za obuhvaćanje rekreacijskog ribolova. No, no, je pas Ne. Ne brin, ne brin, neću te udariti. Ole Kristensen. Hvala, predsjedniče. Evo, drago mi je bilo pročitati ovaj nacrt dokumenta gospođe Nikolaj, veselim se surađivati s njom i drugim izvjestiteljima u Sjeni. Nakon predstavljanja studije na zadnjem sastanku odbora za ribarstvo bilo je jasno što je potrebno. Dakle, postoji hitna potreba za prikupljanjem boljih podataka kako bi se mogli analizirati utjecaj na stokove, a to se tiče sviju nas, osobito Crnog mora i sredozemnog bazena. Drago mi je vidjeti da je to izvjestiteljica pokrila u svom nacrtu dokumenta i također mi je drago vidjeti da je prikupljanje podataka da se mora prikupljati podatke o, gospodarskom utjecaju na ribarstvo jer je to velik eh, sektor i za industriju koja proizvodi ribolovne alate, a i za društvo koje proizvodi veliku ekonomsku vrijednost. Nije potrebno, ne možemo dovoljno naglasiti značaj ekonomskih podataka i podataka i to treba ponoviti i komisiji državama članicama. Također je jako važno dobiti jasnu definiciju rekreativnog ribarstva, što je nužno ukoliko želimo da rekreativno ribarstvo bude uključeno u sljedeću reformu. Ova, ovaj dokument je jako dobar početak e, napora na tome da rekreativni ribolov postane održiv. Najljepša hvala. Tomašić, izvolite. Gospodine predsjedniče, na početku htjela bih se zahvaliti izvjestiteljici gospođi Nikolaj, na kvalitetnom izvješću i općenito na inicijativi da se o ovoj važnoj temi raspravlja na ovome odboru rekreacijski ribolov izuzetno je važan i treba mu posvetiti adekvatnu pažnju želim naglasiti da se utjecaj rekreacijskog ribolova razlikuje u pojedinim regijama te u tom dijelu trebamo biti posebno pažljivi što znači da ne možemo generalizirati jer utjecaj te vrste ribolova razlikuje se od jedne regije do druge definicija rekreacijskog ribolova je nešto što još uvijek nedostaje a to je iznimno važno kada govorimo o navedenoj vrsti ribolova. Posebno je potrebno jasno razdvojiti definiciju rekreacijskog ribolova i malog obalnog ribolova jer se u nekim slučajevima te dvije kategorije preklapaju sakupljanje i razmjena podataka trebalo bi biti prioritet kada govorimo o rekreacijskom ribolovu. podaci koje trenutno imamo također se bitno razlikuju u pojedinim regijama i u tom području također trebamo uložiti dodatne napore. hvala lijepa. Hvala sada Evo, opet ću biti kratka, ne brinite se. Nisam sigurno, evo, najprije se želim zahvaliti izvjestiteljici, mislim da je ovo jako važna tema, dakle, govoriti o ovom jako složenom e, pitanju, no ne znam da li će polje primjene biti, e, da li će se odnositi i na e, riječni rekreacijski ribolov, dakle, to je jako velika i važna stvar u Irskoj. Imamo veliki problema sa svojim e, rijekama jer resurs, e, ribe umiru jer svašta se baca u te rijeke, a onda ribiči nisu svi rekreacijski, a jer e, oni kad izvuku e, losos iz rijeke i prime ga u ruke, ubijaju ga iako ga vrate, jer toplota ruku utječe na losos da ga e, naknadno ubije. Dakle, ne znam jesu li oni toga sada svjesni. Ja ću imati drugačije mišljenje, možda E, ovisno o tome da li se tu radi o stvarno rekreacijskom ribolovu ili ne. Tu moramo imati valjan postupak nadzora. E, vidim da za brancin e, to je eto, nešto što, što bi bilo dobro zapisivati, evidentirati kada ljudi idu ribariti, da se to zapisuju količine jer na taj način bismo mogli imati adekvatne podatke na raspolaganju. Dakle, pune stvari treba E, razmatrati, moramo uzeti u obzir e, i e, ribarske alate koji ostanu na dnu, dakle kada se potrgaju, dakle sve su to stvari o kojima bismo mogli raspraviti i nas sljedećim naravno razgovorima i veselim se budućoj suradnji. Hvala rad. slažem se u potpunosti s ovim što si rekla i slažemo s Norikom. Peter van Dalen. Velika hvala predsjedniče. Želim se zahvaliti izvjestiteljici zahvaljujući kojem imamo razmjenu gledišta na ovu temu. Vjerujem da je izvjestiteljica iznijela čitav niz informacija koje su jako važne, dakle podaci, prikupljanje podataka, njima uopće ne raspolažemo, zatim rekreacijski ribolov nije uključen u ZRP i ako sam dobro shvatio, postoji čitav niz problema. Najveći se tiče brancina, no tu su i tu postoje i načini djelovanja, utjecanja. Komisija je jasno rekla da postoji način djelovanja. Dakle, to govoreći predsjedniče, mi naravno sa velikom znatiželjom eh, očekujemo prijedlog e, izvješća, jer općenito govoreći mislim da moramo biti oprezni glede ovog pitanja, jer e, naravno upravo zato što ne raspolažemo podacima o toj aktivnosti mislim da bismo trebali vidjeti s kojim se problemima susrećemo. Ja nemam na umu drugu ribu osim brancina, ali vjerujem da postoje i drugi, druge ribe na koje se ovo odnosi. Gospođo Bilbao, izvolite. Hvala predsjedniče, bit ću kratka. Najprije želim zahvaliti kolegici Noriki Nikolaj na uloženom naporu. Istina je da se u zadnje vrijeme puno govori o rekreacijskom ribolovu. Nedavno smo imali jedan e, studijski dan kada smo analizirali studije o rekreacijskom ribolovu u različitim kontekstima i vjerujem da bismo trebali imati veću kontrolu i raditi na ostvarivanju dobivanju podataka. Ali teško je dobiti definiciju rekreacijskog ribolova. Ja sam dosta zabrinuta jer smo nedavno usvojili izvješće u kojeg se govorilo o turističkom ili rekreacijskom ribolovu, no ja bih htjela biti dosljedna sa svim onim što je rečeno u okviru reforme ribarstva. Dakle, ribarstvo ima veliki problema, imamo problem s upravljanjem jako ograničenim kvotama, što dovodi u pitanje održivost sektora. Dakle, moramo se diversificirati s drugim tipom aktivnosti, među kojima i rekreacijski ribolov, koji bi mogao biti jedan aspekt diversifikacije. to je ideja na kojoj radimo ovdje u, na odboru i u komisiji. Moram vam reći da me to doista brine, jer ovo je nešto što ne bi trebalo biti pokriveno planom, planovima upravljanja. Naravno, trebamo imati pravila i tako dalje, ali to ne bi smjelo biti pokriveno planovima upravljanja. Zašto? Pa zato što je ovo sektor koji neće predstavljati nikakvu konkurenciju u sektoru ribarstva. A ja se bojim da se ovim može dovesti u pitanje održivost i očuvanje kvota u sektoru koji je već suočen s brojnim eh, problemima. Dakle, rekreacijski sektor, dobiti podatke, da treba dobiti podatke? Da, da, svakako, ali trebamo biti jako pažljivi kada spominjemo tu rekreacijski ribolov i mjere koje namjeravamo za budućnost usvojiti. Hvala. Prije što predam riječ gospođi Tomaš, želim reći gospođu Bilbao da se ne slažem s vašim pristupom jer eh, evo želim vam odmah reći da sam ja jedan od onih koji smatraju da u višegodišnje planove treba uključiti rekreacijski ribolov, ali ne na uštrb profesionalnog ribolova, naravno. Već jednostavno treba imati jedan uzorak, treba to uključiti jer jednostavno ne zna se, ne zna se koliko se izlači ribe. I kao što je Peter rekao, dakle, brancin je jako važna riba u, e, na manšu, ali i sjeverno 48. paralele, tu su velike količine u pitanju, dakle, i znanstveni stavovi sjema koji su izradili određene modele budu, i predviđanja koja su dosta dramatična, katastrofalna i oni predlažu e, apsolutnu zabranu e, ribolova brancina iz sjeverno 44. paralele za rekreacijski ribolov. Dakle, to je od katastrofalne posljedice može imati i za rekreativice, a i za ljude koji prodaju ribolovnu opremu i tako dalje. Dakle, to je veliki dio e, ekonomije tamo i moramo paziti na te stvari. Gospodin ma izvolite, imati riječ. Hvala predsjedniče. Ja želim reći da postoje tu dvije ključne stvari. Pravda i ozbiljnost. Ili u najmanju ruku dosljednost. Dakle, pravda zato što, evo, kao što je govorio, kao što je rekao predsjednik, ne dolazi u obzir da profesionalni ribari budu jedini koji će snositi smanjenje količina ribarenja. To je pitanje pravde. A drugo, dosljednost. Ne možemo, naime, istovremeno ulagati određene napore koje će jedni ulagati, a drugi to koristiti. Zašto kažem? Pa zato što kada postoji preveliki pritisci na kvotama, što je ponekad nužno, onda dolazi do opasnosti, dakle, ako se dopusti rekreacijski ribolov bez e, plana upravljanja i kontrole, postoji opasnost da se prijevarom dođe do zloporabe rekreacijskog ribolova i da taj rekreacijski ribolov bude krinka za zataškavanje ili skrivanje ulova koji će biti naknadno prodan kao bilo kakav e, profesionalni ulov. Dakle, iz ovih razloga mislim da ne bismo trebali uopće govoriti, dakle ne radi se uopće o kažnjavanju, već o predostrožnosti i pravdi. I smatram doista da su najbolje rješenje planovi, e, višegodišnji planovi upravljanja uz e, jednu malu zadršku, dakle trebamo paziti jer tekst koji smo izglasali zadnji put bio je jako dvosmislen, nije se moglo jasno znati i kako se računaju kvote za rekreacijski ribolovi, koji utjecaj to može imati. E, to je moja analiza, predsjedniče, ne vaša. Dakle, samo želim reći da trebam paziti da formulacije u tekstu budu preciznije i jasnije nego što je to bio do sada slučaj. Toliko hvala. Draga kolegice, da ste došli malo ranije, čuli biste kako kažem da danas nema dovoljno preciznih podataka, da se precizno ocjeni utjecaj rekreacijskog ribolova. Dakle, s tim smo suočeni danas. Dakle, trebaju nam podaci. E, sad imaju neki modeli koji izlaze ne znam od kud, koji iznose neke nadnaravne e, podatke, iznose. Dakle, potrebni su nam prije svega precizni podaci, ali to je važno uključiti u višegodišnje planove i uvjeren sam u to. Dobro, dakle, evo, slažemo se, gospođo Tama, dakle, slažemo ali želim insistirati na sljedećem. Ne smije se koristiti proračunska sredstva FEMPA koje smo e, dodijelili jer ona su bila malo ili loše korištena. Ne, pa u biti nisu uopće korištena i to je dramatično jer će možda imati za posljedicu to što će nam se reći čujte mi vam dajemo proračun a vi ga ne koristite onda ćemo vam dati manji proračun ali tu su države članice neodgovorne pardon nisu odgovorne ne neodgovorne su jer su odgovorne za korištenje tih financijskih eh, sredstava financijskih eh, sredstava. sada ću predati riječ eh, Noriki se ovdje radi samo o razmeni gledišta, onda će i komisija imati mogućnost da se očituje. Hvala ne mislim da smo imali mogućnost doista razmijeniti mišljenje. Puno ljudi se javilo za riječ, jer to je jako dobro jer se ne može nastaviti ignorirati ovu, ovaj, ovu temu. Sigurno sam da ćemo naći neka rješenja. Ja se slažem s tvojim eh, mišljenjem, no čekam eh, amandmane jer je sigurno da moramo riješiti puno toga. Ja sam spremna i dalje raditi na tome i surađivati. Hvala. Sjajno, Norika je uvijek kratka i jasna. Hlara e, Klara me ne čuje, telefonira. Dobro, dragi kolegi, iscrpili smo današnji dnevni red. Nismo sami u potpunosti strpljeni, no molim vas da pospodne dođete u 14.30 točno jer počinjemo s glasanjem. Dakle, dođite na vrijeme. Biće nas puno, dakle molim svakoga da sjede na svoje mjesto. Moja